Good morning everyone and I wish you all a happy new year and a successful season. Dobar dan svima, želimo vam sve najbolje u ovoj novoj 2018. godini. Što se tiče dnevnog reda za danas, točke 10 i 11 ćemo zamijeniti. Dakle, redoslijed tih točaka ćemo zamijeniti. Ako nema nikakvih prigovora, onda možemo usvojiti ovaj prijedlog dnevnog reda. Hvala. Kao što znate, parlamentarna e, delegacija je bila u Bonu na sastanku e, COP23 13. do 11. E, imate dokumente o tome o 23. sjednici konferencije stranaka u ponedjeljak 15.1. u 7.30, odnosno pola osam na večer, će se održati izvanredni sastanak koordinatora odbora Envi koji je otvoren svim članovima odbora Envi. Tu će biti prisutan francuski ministar za okoliš, gospodin Nikolas eh, Uno, sa kojim ćete moći razgovarati o ishodu samita One Planet eh, Summit. Teme su bile dakle, klimatske promjene, energetika, eh, bioraznolikosti, kružno gospodarstvo. 25.1. E, smo trebali e, imati sastanak poslije podne. E, taj poslijepodnevni dio je otkazan, no prije podnevni dio će se održati onako kako je planirano. Što se tiče izmjena u tajništvu odbora Envi, želim pozdraviti gospođu Božicu Matić, koja je administrator i dolazi iz tajništva odbora IMKO. Ona nam se pridružila 1.1.2018. E, godine i želimo joj dobrodošlicu. Danas imate na raspolaganju prevod na 21 jezik i kao i obično sve dokumente sa ovog sastanka možete e, dobiti elektronskim putem preko naše aplikacije i želim napomenuti da se ovaj sastanak prenosi putem interneta. Sastanak koordinatora je održan 13.12. Preporuke sa tog sastanka ste dobili elektronskim putem i ako nema nikakvih e, prigovora onda se e, to izvješće, odnosno zapisnik smatra usvojenim. Također u prilogu imate i e, zapisnih e, naših e, sastanaka koji su se održali jedanaestdvanaestdeset devetnaestdeset i trideset I ako nema prigovora, oni će se smatrati usvojenim ako nema prigovora do kraja sastanka. Sada prelazimo na našu prvu temu dnevnog reda, a to je prigovor o uporabi bisfenola A u lakovima i premazima koji dolaze u dodir s hranom. Ovdje imamo suizvjestitelje. Na samom početku ću dati riječ gospodinu Hauslingu. Izvolite. Ja, frau Štovana predsjednice, štovane kolegice i kolege, još jednom možemo istaknuti i kazati sve najbolje u novoj godini. Počinjemo danas upravo s jednom važnom točkom i mislim da zaista moramo donijeti danas odluku da li se prikloniti putu komisije kad je riječ o bisfenolu A, da li je to ispravan put ili moramo biti konsekventni. Da smo predlog rezolucije, možda je to korak naprijed što komisija čini, dakle smanjenje granične vrijednosti, ali mišljenja smo da komisija mora ići i korak dalje, a to je da se bisfenol A u cijelosti zabrani prije svega kad je riječ o kontrolnim materijalima sa hranom, i moramo biti izuzetno brzo. Znamo koje su opasnosti bisfenola A, ne moramo e, zboriti o tome, zapravo mnogo brojne studije su potpuno jasno pokazale da bisfenol A jest e, endokrini disruptor, ne moramo ni o tome raspravljati, a kao takav e, utječe na imunološki sustav i ECHA je 2017. jasno naznačila da je to zaista zabrinjavajuća tvar i kao takav e, trebamo klasificirati kao tvar posebno zabrinjavajućih svojstava. Dakle, same zdravstvene posljedice ne moram govoriti o tome, to je neplodnost, e, isto tako i nemogućnost učenja kod male djece, te isto tako krvoženi sustav. To su poveznice o kojima ne moramo raspravljati i zbog toga je konsekventna zabrana e, i zapravo konsekventni put kako bismo imali e, hranu bez e, rizičnih tvari. Iako sada idemo ovim predloženim putem komisije koja kaže da bočice za bebe da je zabranjeno i kod nekih drugih detalja, međutim postoje rizične skupine koje moramo zaštititi. To je zapravo samo pola puta koja je prevaljen. S jedne strane se na neki način štiti jedna grupacija, zašto ne možemo zaštititi ostale skupine, e, malu djecu, trudnice? Tko kaže da se djeca e, hrane samo iz bočica? Dakle, u praksi to nije tako. Zašto ne krenuti onda konsekventno dalje? Nije mi to jasno i ne znam zašto neke rizične skupine moraju i dalje snositi taj rizik upotrebe bisfenola A. I potpuno je jasno, mm, ne samo da ljudi dolaze u kontakt, eh, već i drugim tvarima koje mijenjaju hormonalnu strukturu, znamo koji su učinci koktela, kao takvog, tako zbroja tvari, parabeni u šamponima eh, ili neke druge BPA, dakle u konzerviranim srcima, tada imamo taj učinak koktela i sve to skupa u prijedlogu komisije nije uzet u obzir i zbog toga mislimo da moramo zaista zbog zaštite zdravlja biti daleko konzekventni. Nije reč o tome da se na bilo koji način stvara panika, Znamo isto tako da i komisija čini svoje e, pomake. Međutim, pitanje o kojem moramo raspraviti da li je to dovoljno, da li smo mi kao parlament koji smo na neki način zaista otišli korak dalje, da li e, to želimo i nastaviti. Mi smo već glasovali o jednoj rezoluciji s tim u vezi i kad je riječ o uredbi e, vezano uz kontaktne materijale sa prehrambenim proizvodima, većina u parlamentu se suglasila oko toga da se zabrani BPA. Zašto to sada e, ne tražimo od komisije da se upravo to i učini u konačnici? U nekim državama članicama Europske unije su poduzeti koraci kao što je to primjerice Francuska koja već ima zabranu BPA, koja to konsekventno e, provodi a isto tako i pitanje koje su eventualne alternativne tvari koje se mogu koristiti. To je popis od 72 tvari koje se mogu alternativno koristiti. Neke su tvari skuplje, neke su možda teško pristupačne, ali postoje alternative. Zbog toga onda moramo biti konsekventni, moramo podupirati te alternative umjesto da se i dalje držimo BPA. Da li neke članice neće ići tim putem, kročiti tim putem, već e, moramo svakako, kad je riječ o zabrani bisfenola A, moramo svakako imati to kao predložak komisije. Upravo zbog toga, ono što je komisija predložila i stavila na stol, smatramo da nije dovoljno i želimo poduzeti taj korak, dodatni korak. Možemo raspravljati o tome da li je to više konsekventni, da li gubimo vrijeme, da li ne bismo trebali biti zadovoljni sa onime što je komisija predložila. Politički gledano i nakon mišljenja parlamenta moramo zaista biti konsekventni, ne smijemo stati na pola puta i malo ograničiti. Pa nije samo riječ o količinama, već moramo isto tako na umu imati i ono sve što slijedi nakon toga. Koliko još istraživanja je potrebna koji ukazuju na zdravstveni rizik? Upravo Molim vas da zaključite. Da, o, toga vas molim da ovu rezoluciju poduprete. Hvala. Hvala najljepša. Ovdje imamo i zastupnike koji su se javili za riječ, zato vam ograničavam vrijeme. Sada predajem riječ sljedećem su izvjestitelju gospodinu Balasu. Euh, Hvala. Ja sam podržao ovaj prigovor iz sljedećeg razloga. Zato što u onom što komisija predlaže postoji određene manjkavosti. Komisija kaže da smo postigli napredak u našem radu jer smo uspjeli bolje ciljati zabranu e, bisfenola A za male bebe. A s druge strane smo odobrili korištenje E, bisfenola A u materijalima koji se koriste trudnice ili malu djecu. Dakle, nismo riješili problem. To je prva manjkavost u ovom prijedlogu. Drugo, što je još strašnije po mom sudu, je to što komisija kaže da će spustiti prag i zabraniti povećanje tog e, praga bisfenola E, u određenim proizvodima. Ali ovdje ne možemo govoriti o pragovima kada se radi o endokrinim disruptirima. Jer čak i uz sasvim male doze ovaj bisfenol može imati negativan učinak. Također takozvani koktel učinak e, kada se on spoji s drugim tvarima. Zato smanjenje praga ove tvari ne može e, neutralizirati štetnost e, bisfenola A. Treće, zašto nam komisija predlaže ovaj prijedlog? Zato što se ona oslanja na procjenu EFSE ali i sama EFSA je rekla da ta studija o kojoj komisija govori ne odgovara znanstvenim podacima koje imamo danas i da se treba izraditi nova studija koja je sada u fazi javnih konzultacija i koja treba biti objavljena 2018. godine. Zato me čudi da je komisija predložila određene odredbe temeljeći se na studiji koja se dovodi u pitanje od samog instituta koje je tu studiju naručilo. Dakle, tu se pokazuje da je ovo vrlo zabrinjavajući postupak i zbog toga smatram da bi bilo nužno da odbor ENVI, dakle odbor za zaštitu okoliša, zauzme stav koji će biti čvrst i koji treba tražiti od komisije da komisija u potpunosti zabrani korištenje endokrinih disruptora u svakom slučaju bisfenola A, a to je već slučaj u nekim državama članicama, iako još uvijek sve nije riješeno. Odbor ENVI to mora tražiti od komisije, ako to ne zatraži ovaj odbor, onda ne znam na koji način parlament može učinkovito raditi na ovu temu. Hvala, gospođa Ris. Merci, madame Hvala, gospođo predsjedavajuća. Ispričavam se, mislila sam da ću govoriti kasnije. Hvala vam na e, lijepim željama za novu godinu koje vam ovom prilikom uzvraćam. Ja se također slažem sa ovim prigovorom o kojem je govorio kolega e, Hausling i Balas. Smatramo da komisija ne ide dovoljno daleko o pitanju endokrinih disruptora. Neću se sada vraćati na ono što se desilo proteklih nekoliko mjeseci, neću govoriti niti o kriterijima, niti o štetnosti bisfenola. Mislim da je to gospodin Hausling vrlo detaljno izanalizirao. E, komisija kaže da primjenjuje načelo e, predostrožnosti jer smanjuje za 10 puta e, prelaz bisfenola A iz materijala koje ga sadrže u hranu, uključujući i plastične čaše za djecu mlađu od tri godine, to je dobro, ali s druge strane postoje i druge ranjive populacije kao što su na primjer trudnice, djece koja su starija od tri godine, žene koje doje, sve to su ranjive skupine i treba ih zaštititi od bisfenola A i zato mi uvodne izjave N i P ovdje dovodimo u pitanje. Po mom sudu prijedlog komisije je prijedlog kojim se legitimizira korištenje kemijske tvari koja se dovodi u pitanje. E, komisija e, kao da je e, stagnirala na razdoblju iz 2010. godine kada je objavljena ova studija o kojoj smo govorili maločas i donosi zaključak da bisfenol A nije štetan za potrošače, ali stvari su se izmijenile. Taj zaključak više nije valjan jer postoji jednoglasna odluka iz 6. mjeseca 2010. godine E, stručnjaci Agencije za e, kemikalije su identificirali e, bisfenol A kao tvar posebno zabrinjavajućih svojstava jer se radi o endokrinom perturbatoru za ljude. Dakle, ovdje ovo više nije niti kontroverzno pitanje, nije pitanje o tome je li bisfenol A štetan ili ne, već je pitanje da komisija nije slijedila mišljenje ovih stručnjaka i nije zabranila u potpunosti korištenje bisfenola A. A imamo od 2010. do danas više od stotinjak studija koje su objavljene, naročito u SAD-u i koji su pokazali da bisfenol A ima negativan učinak na e, životinje koje su testirane u laboratoriji. I mislim da ovdje Europska unija zapravo kaska. Zaključak je da građani doista više ne mogu e, čekati da komisije se odluči jedan korak naprijed, dva nazad i zato smatramo da ovdje na odboru ENVI moramo tražiti od komisije da se potvrdi naše glasanje iz listopada 2000 2017. godine o zabrani, potpunoj zabrani bisfenola A. Hvala. Hvala najljepša. I posljednji su izvjestitelj. Gospođa Pjeti Kajnen. Ona nije tu. U tom slučaju prelazimo na izvjestitelje u sjeni. Gospođa Langen. Želim svima sve najbolje u novoj godini. Ja zaista mogu podijeliti ova mišljenja koja su do sada izrečena. Ne mogu podržati zapravo i to je komisija, smatram da je išla u pravom smjeru, upravo zato što je i komisija FC dala nalog da se u slučaju novih spoznaja e, postane aktivna. To znači da komisija nije kazala da je to kraj, već se čekaju studije iz SAD-a koje će dati jedan sveobuhvatan uvid i koje će FC omogućiti jedan opći uvid. Bolje je sada krenuti tim smjerom kada imamo daleko e, jače granične vrijednosti e, koji isto tako obuhvaju značaju i lakiranja i slojeve koji dolaze u dodir sa hranom i sve ono što je potrebno u budućnosti e, bi svakako trebalo pratiti i EPP se s ovime neće suglasiti. Hvala. Da, s tim u vezi imam još jedno pitanje koje bih e, žela postaviti komisiji. Da li je komisija provjerila koji utjecaj bi ova uredba imala na zabranu u Francuskoj? Hvala. Gospođa Šaldemus. Hvala. U ime socijaldemokrata se želim izjasniti o ovoj točki i želim sasvim jasno reći na samom početku sljedeće. SND se slaže sa potpunom zabranom BPA i drugih endokrinih disruptora u svim materijalima u kontaktu s hranom i svim proizvodima koji koristimo svaki dan. Dakle, mi jesmo za totalnu zabranu. Mi smatramo da BPA je e, opasna tvar i da je važno da se ta tvar ne nađe u e, materijalima koje koristimo koji su u kontaktu s hranom. Zato smatramo da komisija ne ide dovoljno daleko, moramo biti ambiciozni, ali e, SND ne podržava ovaj prigovor i to zbog toga što mi ovdje nemamo dva različita predloga. Nemamo jedan predlog komisije i drugi predlog kojim bi se e, postigla ta potpuna zabrana. ako kažemo da e, jesmo za predlog, onda na kraju nećemo imati nikakav predlog i nećemo imati nikakvo zakonodavstvo. A to bi značilo da e, nećemo biti u stanju zaštititi našu djecu. Uz predlog komisije, iako nije dovoljno ambiciozan, Partizan ćemo za šest mjeseci ipak moći zaštititi djecu od BPA u nekim materijalima u kontaktu s hranom. Iako je to mali korak, to je ipak korak u pravome smjeru. Zato ne možemo poduprijeti ovaj prigovor jer mislimo da je važno e, napraviti barem ovaj mali korak. Isto tako mislimo da bi bilo važno da komisija u budućnosti bude ambicioznija. Mislim da e, kada budemo trebali odobriti e, novi prijedlog komisije nakon novih e, parlamentarnih izbora ćemo tražiti ambiciozniji plan o endokrinim disruptorima koji se nalaze u materijalima u kontaktu s hranom koju koristimo svakodnevno. Ali danas ne možemo poduprijeti ovaj prigovor zbog toga što smatramo da je e, važno napraviti prvi korak i početi štititi našu djecu. A to možemo učiniti u roku od šest mjeseci ako prihvatimo ovaj prijedlog komisije. Ako budemo čekali novi prijedlog komisije, to može čekati, e, to može trajati godinama, te zato smatramo da trebamo već sad nešto poduzeti. Također e, je važno da ovaj e, prijedlog bude prihvaćen E, mi ovdje u Europskom parlamentu ćemo pratiti provedbu te uredbe, vidjeti na koji način to funkcionira i koliko brzo ju e, države članice provode. Dakle, zbog svih tih razloga ne možemo poduprijeti prigovor jer mislimo da time ćemo smanjiti zaštitu naše djece, ali ćemo nastaviti se boriti za potpunu zabranu bisfenola A u budućnosti. Hvala najljepša gospođa Juliken u ime komisije. Zahvaljujem gospođo predsjedavajuća i dobar dan svima. U potpunosti se slažem sa gospodinom Hauslingom da razgovaramo o jako važnoj temi danas. To je točno. A što se tiče mjera koje predlaže komisija na ovu temu. Komisija smatra da po pitanju e, sadržaja se radi o mjerama koje će poboljšati e, sadašnju situaciju i to vrlo brzo, odnosno čim ovaj prijedlog bude usvojen. Želim vas samo podsjetiti da postoje tri ključna temelja na koje se oslanjamo u ovom zakonodavstvu kojim se E, smanjuje prag bisfenola A koji može migrirati u hranu iz materijala u kontaktu s hranom. Brojke koje mi smanjujemo su 0,6 i 0,5, dakle 10 puta manji prag u odnosu na prije temeljeći se na analizi rizika i temeljeći se na e, dodatnim analizama rizika koje je provela komisija. Uz to proširili smo i područje primjene, a to je vrlo važno, dakle ne govorimo samo o plastici, već e, koristimo i osnovne izvore E, tvari BPA, a to su e, lakovi i premazi koji dolaze u dodir s hranom i koji također mogu dovesti do izloženosti bisfenolu A. Treće, komisija je uzela u obzir ograničenja koja postoje na nacionalnoj razini, već je spomenut ta zabrana u Francuskoj i e, u ime načela predostrožnosti je zabranjeno koristiti BPA u materijalima u kontaktu s hranom za e, bebe i malu djecu kako bi zaštitili tu ranjivu populaciju. Komisija je naravno svjesna svega što je učinjeno od 2015. godine, uključujući i Agenciju za kemikalije koja je radila na pitanju bisfenola A, to je već e, spomenuto. E, spomenuta je i procjena e, ove agencije koja nije ista kao procjena EFSE i jer e, agencija za kemikalije nije uzela u obzir učinak e, ove tvari na e, ljudsko tijelo i zbog toga svi ovi učinci koji su negativni se trebaju uzeti u obzir kako bi se donio pravi zaključak. EFSA uzima u obzir tvari eh, endokrinog disruptora BPA a to u samom eh, stajalištu odnosno mišljenju EFSE nije uzeto u obzir. Komisija je svjesna da se BPA može pronaći u recikliranom papiru i kartonu koji se također koristi eh, za ambalažu hrane. Velika većina bisfenola a u tim materijalima se gubi kroz proces recikliranja te se samim tim smanjuje prag BPA u tim e, materijalima. I naravno 2020. E, godine će stupiti na snagu i zabrana BPA u ovim e, materijalima. Još nešto što želimo napomenuti su akcije koje poduzimaju države članice kao i industrijska grana. Kao što sam rekla, malo čas smo govorili o Francuskoj, ali isto tako u Danskoj, Švedskoj i Belgiji su predviđene određene ograničavajuće mjere. To smo uzeli u obzir kada smo izrađivali e, ovu uredbu. Svjesni smo činjenice i da e, se sama industrija trudi zamijeniti BPA drugim tvarima, ali e, također smatramo da postoje poteškoće u zemljama u kojima postoji prava zabrana zato što ne postoji adekvatna zamjena za BPA. Danas e, postoji vrlo malo analiza rizika o alternativnim materijalima, te stoga e, sigurnost e, tih novih materijala nije potpuno poznata. Francuska zabrana to uzima u obzir jer se ne primjenjuje na industrijske materijale i opremu koja se koriste u proizvodnji E, prenosu, e, transportu ili skladištenju hrane i isto tako se ne odnosi na nenamjerno dodan bisfenol A što bi se odmah primjenjivalo na reciklirani papir i karton. Postavljeno je pitanje je li komisija uzela u obzir učinak mjera komisije na francuske mjere. E, francuske mjere ne podrazumijevaju potpunu zabranu, kao što sam malo čas objasnila i mi ćemo stupiti u kontakt s francuskim vlastima kako bismo vidjeli postoji li neko preklapanje i želi li Francuska možda razmotriti ponovno svoje mjere, a temeljeći se na tome ćemo izraditi procjenu o tome postoje li tu razlike ili preklapanja. Ono što je važno u ovom kontekstu, mislim da to trebamo doista napomenuti i to ću reći u svom zaključku, mi Naravno, nećemo ostati na ovome. Kao što znate, komisija je od EFSA zatražila da ponovno procjeni e, štetnost bisfenola A. E, dobit ćemo komentare o tome. EFSA očekuje ishod e, te ponovne procjene do kraja 2019. godine najranije, a do tad će EFSA naporno raditi na toj temi, a komisija će naravno i u budućnosti e, djelovati na ovu temu temeljeći se na e, novom mišljenju EFSE. Zaključno, naš prijedlog je u potpunosti u e, skladu s ciljevima kojima želimo zaštititi zdravlje ljudi. Ove predložene mjere e, su dobile potporu od 27 od 28 država članica kada se glasalo na stalnom odboru u devetom mjesecu i ako se ova uredba odbije sada mislimo da će to biti štetno za sve potrošače. Hvala. Hvala vama. Evo, time završavamo raspravu vezanu uz ovaj prigovor o kojem ćemo glasovati kasnije. Sada prelazimo na sljedeću točku na našem dnevnom redu, a to je elektronsko glasovanje. Nadam se da ste svi pripremili vaše kartice za glasovanje. Uh, the other one is the early non-objection, the one on uh, ETS aviation Brexit. Mm. Okay, is anyone, everyone seated? Da li smo svi pripravni? Još ćemo pričekati malo. Obećala sam da ću biti brzo s ovim elektronskim glasovanjem. ok Dobro. Glasujemo dakle o prigovoru o bisfenolu A elektroničkim putem otvaram glasovanjem. Da li su svi glasovali? Ne vidim Svi su glasovali. Zatvoram glasovanje. Odbijeno. I još e, jedno glasovanje. A to je rano prihvaćanje bez prigovora. A vezano e, uz dakle sustav registra trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova. Otvaram glasovanje, elektroničko glasovanje. Da li su svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Time završavamo sa našim segmentom elektroničkog glasovanja. Za nekoliko minuta da imat ćemo razmjer gledešta sa povjernikom za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama, Kristosom Stiljanidisom i molim vas eh, da pričekamo nekoliko minuta do početka ovog dijela.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

to je

Hvala Hvala Štovane kolegice i kolege, evo želim vas pozvati da zauzmete svoja mjesta i želim pozdraviti u svoje i vaše ime povjerenika Kristosa Stiljanidisa koji se nalazi u našem odboru, a vezano uz objavu prijedloga a radi o potpunjavanje mehanizma Unije za civilnu zaštitu, to je upravo e, od izuzetno velikog značaja kao nas, kao zastupnike u stalnom odboru, a isto tako i za Europsku uniju, s obzirom na sve ono što znamo da se događa oko nas, sve one prirodne katastrofe i sve ono što valja poduzeti kako bismo bolje reagirali i kako bismo imali uspostavljene mehanizme u suzbijanju i prevenciji eh, svih eh, prirodnih katastrofa i ostalih situacija. Ja bih e, želio dati riječ e, povjereniku i potom e, imam već vas na popisu za pitanja i naravno i raspravu. Dobrodošli povjereniče i imate riječ. Izvolite. Štovane kolegice i kolege, na prvom mjestu želim vam sve najbolje u nove godine, sve najbolje vama i vašim obiteljima. Kao što je predsjedavateljica kazala, ja sam upravo danas ovdje kako bismo razmijenili mišljenje vezano uz e, naš prijedlog, a vezano uz civilnu zaštitu. Već smo se mnogi od vas sastali e, pona osobi, e, ali ovo je po prvi puta da ste me pozvali na vaš odbor. Zaista sam zahvalan što iskazujete interes vezano uz inicijativu komisije kako bismo osnažili upravo mehanizam Unije za civilnu zaštitu, kako bismo stvorili e, program Resk EU i želim vas uvjeriti da ćemo svakako sve vaše prijedloge vrlo brzo uključiti. Vrijeme je od vrlo bitnog značaja. Naši prioriteti, naši zajednički prioriteti jesu upravo to da se mehanizam osnaži i to što je to prije moguće. Kako bismo preventivno djelovali, kako bismo bili u pripravi i kako bismo mogli odgovoriti na sve eventualne nedaće. Kako bismo spasili živote i kako bismo spasili životno okruženje za naše europske građane i naravno za građane, interes građana i naravno kako bismo zaštitili i okoliš. Upravo zbog toga što, nažalost, sljedeća prirodna katastrofa upravo se nalazi negdje tu u blizini. Danas znate bolje nego što to činim ja, vi ste isto tako stručnjaci u ovom odboru za ova pitanja, ne možemo naprosto ignorirati činjenicu da se upravo događa klimatska promjena i to upravo sada u ovom trenutku. I isto tako ne možemo ignorirati razorne učinke koje klimatske promjene imaju. Ovo nisu nikakve lažne vijesti. Ja želim to izričito naglasiti sve češće i jače poplave, nevremena, suše i šumski požari. Ponekad e, uporedu više država i znamo da prirodne katastrofe ne zaustavljaju se naprosto na granicama. Na prvom mjestu želim istaknuti prirodne katastrofe upravo utječu na ljude, na njihove živote, na njihovu imovinu, na njihovo zdravlje i na njihovu sigurnost e, dakle, građana i sve ovo pod e, vrlo velikim rizikom. Tako su i pod vrlo velikim rizikom i gospodarski sektori kao što je šumarstvo, ribarstvo, poljoprivreda, navodim samo neke segmente. Na drugom mjestu prirodne katastrofe utječu na okoliš i istovremeno i na bioraznolikost. Ekosustavi su osjetljivi i upravo na ovakve vrlo kritične promjene. Životinje i bilje imaju zaista poteškoće prilagoditi se ovakvoj situaciji. I treće što želim istaknuti, puno puta smo čuli i vidjeli smo učinke ovih prirodnih katastrofa koje utječu isto tako i na kulturno nasljeđe. Dakle, kulturne znamenitosti koje su E, izložene visokim temperaturama, visokim e, postocima, vlage, oborinama i porastom razine mora. Upravo zbog toga, iz ovih razloga, moram upravo na inzistirati na tome da zapravo moramo kazati da nije lažna vijest da imamo klimatske promjene. To je nova realnost i nova stvarnost koja se nalazi oko nas i nažalost to je nešto što je postala nova norma. I svatko od nas, dakle svi predsjednici svih država moraju prihvatiti ovu vrlo složenu i tešku realnost i mi kao Europska unija, mi kao europski službenici i već sada se usredotočujemo i usredotočujemo na Pariški sporazum koji je zapravo jedini put kako bismo suzbili ove velike promjene koje se događaju u našem okruženju i životima. Nitko nije imun na promjene, klimatske promjene, ni sjever, ni jug, niti istok, ni zapad. Ne postoji nikakva razdjelnica između ovih e, dijelova. E, upravo rano ujutro CNN, CNN i ABC World e, prikazali su i svi svjetski mediji o kalifornijskim poplavama u Teksasu i svugdje na ovom svijetu. Pogledajte, Pogledajte samo naš evropski kontinent e, u 2017. godine, to je zaista bila dramatična godina. Šumski požari bez presedana u Portugalu, Hrvatskoj, Španjolskoj, Francuskoj, Italiji, Grčkoj, čak i u Irskoj, u Crnogori, Albaniji i Tunisu. Znate da prije dvije godine smo bili suočeni sa šumskim e, požarima u Grenlandu, na Grenlandu i to je zaista bilo nešto zaista jedinstveno u povijesti kada smo imali šumske požare na Grenlandu. U vremenu Harkenofelija u Jedinoj Kraljevini, u Irskoj, zaista su doveli do teških poplava smrtonosni e, nevremena u Grčkoj, Njemačkoj, Poljskoj, Češkoj republici i Albaniji. To su prirodne katastrofe sa stotinama žrtava. To je dovelo je do značajnih šteta u gospodarskom, socijalnom i okolišnom smislu. Statistike pokazuje da je gotovo 10 milijardi eura prouzrokovano u 2016. godini u Europi. Dakle, 10 milijardi eura. Štovane kolegice i kolege, prirodne katastrofe postale su češće i intenzivnije i to E, simultano u to više država članica, njihovi učinci više nisu predvidivi. Oni stvaraju hitne situacije koje zapravo nadilaze nacionalne kapacitete i nacionalne resurse. Pa čak i kad je riječ o velikim državama članicama. Najnovije prirodne katastrofe dokazuje da postojeće akcije preventive i pripravnosti i mjere pripravnosti nisu dovoljne. Možemo se svi složiti oko toga da je to neprihvatljiva situacija za Europu koja želi zaštititi svoje građane. Moramo se prilagoditi upravo ovoj novoj realnosti. Moramo biti bolje pripravni i bolje odgovarati na novu situaciju. Kao što je Jean-Claude istaknuo, mi želimo da Europska unija omogući više nego što je tu izražavanje sučuti kad je riječ o prirodnim katastrofama. Postojeći sustav civilne zaštite i mehanizam civilne zaštite doista je mnogo toga e, postigao s obzirom da sam povjerenik koji je zadužen upravo za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama, ja e, sam vidio na licu mjesta doista velike doprinose i s obzirom na strukturu i na mehanizam koji se provodi ove strukture i ovaj postojeći sustav zasniva se na dobrovoljnim doprinosima naših država članica i zaista sam duboko zahvalan svim članicama koje su upravo iskazale solidarnost prema drugima i to u vremenima hitnih situacija. Međutim, ovaj dobrovoljni sustav dosegao je upravo svoje granice. Upravo zbog novih učinaka samih klimatskih promjena. I upravo zbog toga što, i želim ponoviti, smo suočeni sa više simultanih e, kriza u različitim državama. Tijekom 2017. godine zahtjevi za pomoć ostali su neodgovoreni. Samo 10 od 17 zahtjeva tijekom šumskih e, požara i sezone šumskih požara bilo je odgovoreno. I ponekad e, pomoć je bila moguća tek puno kasnije i to nakon što je zaustavljena hitna situacija. Ja sam to vidio na licu mjesta i to je zaista bolno iskustvo kao europskog povjerenika. Tijekom šumskih požara u Portugalu prošle godine u listopadu, čak i države koje imaju zaista povijest solidarnosti nisu mogle uskočiti u pomoć. Oni su bili opterećeni vlastitim izazovima kod sebe, kod kuće. I upravo ovo bolno iskustvo u Portugalu ponovno smo shvatili da Europa treba povećati kolektivnu odgovornost i odgovor na prirodne katastrofe. I to je upravo razlog zbog čega u studenom je komisija odlučila da se upotpuni mehanizam Unije za civilnu zaštitu i da se ustoliči RESC EU, Rescue. Želim zahvaliti svojim kolegama u kolegiju jer smo doista ovaj prijedlog je prošao zaista jednoglasno. Mnogi od vas eh, već eh, poznajete ovaj prijedlog, ali dozvolite da podcrtam nekoliko značajnosti jer kao što sam i kazao, već e, mnoštvo sastanaka u našim državama članicama je održano i želim pojasniti neke nedoumice oko samog programa. Rescue, Rescue neće zamijeniti ono što države članice u ovom trenutku već čine. Glavna e, odgovornost prema prirodnim katastrofama ostaju unutar država članica. Odgovornost jest na njihove razini. Što znači da Rescue će biti u potpunjavanje njihovih nastojanja gdje god i kad god je to potrebno. Dakle, kada god i gdje god nacionalni kapaciteti i resursi nisu dovoljni da bi se suprotstavili prirodnoj katastrofi, drugim riječima. Rescue će biti sigurnosna mreža kada smo suočeni sa izvanrednim situacijama e, izvanrednim slučajevima, kao što sam rekao, kada nacionalni kapaciteti nisu više dovoljni da savladaju situaciju. Što znači, riječ je o europskoj solidarnosti na praktičnoj razini, kada nacionalni resursi više nisu mogućnosti držati situaciju pod kontrolom. Dozvolite da kratko predstavim Rescue i prijedlog vezan uz Rescue i to je strukturno zasnovana na dva stupa, dva uravnotežena i međusobno ovisna stupa i upravo to je razlog zbog čega se želim usredotočiti na ovu povezanost između s solidarnost i odgovornosti koje su podjednako važni. Upravo zato što moramo priznati da solidarnost dolazi i s odgovornošću. To je moje duboko uvjerenje. I moje iskustvo upravo govori tome u prilog. Prvi stup Rescue Europska unija imat će vlastite kapacitete kako bi odgovorila na prirodne katastrofe. I to pod vlastitom upravljanjem, vlastitim nadzorom. Mm, piramidalne strukture na tri razine. Mislim da smo već eh, vam podijelili tu strukturu. Usporedo s time mi ćemo naravno i pojačati financijske E, dakle, nagrade prema državama članicama kako bi izgradili vlastite kapacitete i stavili ih na raspolaganje drugima. Mi ćemo pomoći državama članicama kako bi transportne nacionalne kapacitete koristili gdje god je to potrebno. To će biti takozvani European Civil Protection Pool. Dakle, jedna vrsta pojačanog e, sustava, a koji se trenutno zove pool na dobrovoljnim osnovama. Dozvolite mi da kažem nešto vezano uz drugi stup, a to je prevencija i pripravnost. I to su moje osobne gledišta. Bez prevencije i bez pripravnosti nećemo ići nikamo i ne možemo se naći nigdje. Treba nam zaista pažljivo planiranje i koordinacija e, svih nastojanja ako se želimo suočiti sa prirodnim katastrofama na sveobuhvatan način. Dozvolite da vam dam jedan primjer. Upravo jučer istraživanja iz instituta Kosma za klimatske utjecaje u Njemačkoj, vrlo poznatan i reputiran institut, objavila je sada istraživanje o povećanju rizika poplava e, u dakle, kišnim razdobljima. E, samo istraživanje pokazuje da adaptacijske mjere su potrebne i čitavom svijetu, ali i u Europi prije svega kad je riječ o središnjoj Europi. Dakle, prilagodba, vam kolegice i kolege, znači prevencija i pripravnost. Danas imamo gotovo beznačajnu ulogu u prevenciji kao europske institucije. Čak e, često ni ne znamo da li naše članice to čine, ali želimo biti sigurni da imaju e, procjenu rizika i isto tako ublažavanje posljedica rizika u svom planiranju. Moraju biti fleksibilne, inovativne u dakle, usvajanju pravno upravljanja privatljiva rizika. Mi želimo e, poduprijeti članice u tom smaru. Isto tako želimo pomoći da ustroje zajedničku kulturu prevencije i pripravnosti. Ponudit ćemo svoju vlastitu ekspertizu kroz e, uspostavljanje e, mreže saznanja za civilnu zaštitu u Europskoj uniji. Također, to je drugi dio a našeg prijedloga vezano uz e, pripravnost i prevenciju, a izuzetno učinkovit i jedinstven, a to je strukturni investicijski fondovi mogu biti živi potpora državama članicama u upravljanju rizicima i smanjenju samih rizika. A to su ujedno ključni segmenti prevencije i pripravnosti. Sva naša iskustva pokazuju i dokazuju da nam je potreban upravo ovakva koordinacija između različitih e, fondova kako bismo zaista mogli našim članicama dati daleko e, veće dakle, poticaje kad je riječ o preventivnim i pripravnostima. Svakako, ovo sve treba podupriti kroz e, sve politike i instrumente Europske unije, kao što su to okolišne politike, klimatske politike, zdravstvena sigurnost i isto tako istraživačke napore. Na samom kraju, ali ne, manje važno. Rescue je zapravo gospodarstvo kao takvo, to je u definiciji kao jedno gospodarstvo u svom stupnjevanju. S jedne strane, isto tako kapaciteta e, odgovora na e, same događaje, tako i pripravnost resku je maksimalna učinkovitost sa najmanje mogućim stupnjem birokracije. Štovane kolegice i kolege, Rescue pokazuje naše privržanost i s e, potporu građanima Europske unije u slučaju prirodnih katastrofa, kada su ugroženi životi, kada je ugrožena njihova imovina i kada je ugrožen okoliš. Znam da mnogi od vas ste već izrazili svoj interes e, i u, želim zahvaliti na ovoj potpori i pomoći, a i tijekom E, dakle, zadnjih zasjedanje, plenog zasjedanje u prosincu u Strasburu i vrijeme za e, uspostavu legislativne procedure nije nikakva tajna da zaista sljedeća prirodna katastrofa će nas pogoditi u svakom idućem trenutku i to je suština i zbog toga je vrlo kritično da zaista ojačamo naše mehanizme i da naš mehanizam bude uskoličen kako je i što prije to moguće želim zahvaliti još jednom i veselim se vašim komentarima, prijedlozima, a isto tako vjerujem da svi zajedno dijelimo ovu zabrinutost i isto tako da se pospješi ovaj sustav kako bi upravo na licu mjesta ispunili sve preduvjete koji su potrebni. Uh, Hvala vam povjereniče. Čuli smo sve što ste rekli o žurnosti i uspostavi ovog sustava i mi smo na našem odboru predani da što brže djelujemo da budemo spremni prije idućeg ljeta ukoliko bude potrebno, nadamo se da ne, ali ukoliko bude potrebno, dakle, bit ćemo, želimo biti spremni i biti bolje pripravni. Mi ćemo sada predati riječ prvoj govornici danas, koja je izvjestiteljica za ovo izvješće. Izvolite, gospođe Gardini. Hvala, predsjednice. Hvala i vama, povjereniče. Hvala na predstavljanju prijedloga. Biću jako krat, kažem, najprije postaviti par pitanja. Dakle, već smo imali priliku započeti raspravu i vidjeli smo da postoji velika suglasnost između komisije i parlamenta po ovom pitanju. U ovom tekstu riječ je o raspravama s državama članicama koji bi mogli također predvidjeti i poljsku bolnicu. Htio bih znati da li se o tome raspravljalo, u kojem kontekstu se o tome raspravljalo, koje je mišljenje komisije i država članica kada se radi o toj mobilnoj, to iz poljskoj bolnici, dakle što e, što u slučaju ako dođe do velike katastrofe i problema sa sigurnošću, mogli bismo to možda povezati s radom e, ad hoc komisije koja se bavi borbom protiv terorizma. Stručn, skupina stručnjaka Rescue trebala bi odrediti neka operativna sredstva i odrediti mehanizme kako doći po kratkom postupku do tih, e, bržem postupku do tih sredstava. Dakle, kako napreduje rad te skupine. I zaključno, povjereniče, želim reći sljedeće. Dakle, kao što rekao ste, vi ste opsjednuti prevencijom i gotovošću i mi tijekom zadnjeg saziva Bavili smo se tim pitanjem e, i komisija i parlament su surađivali na tome. Dakle, htjeli bih čuti da li ima nekih dodatnih doprinosa e, glede svega onoga što je već e, rečeno, jer komisija će naravno imati mogućnost tražiti od jedne ili više država neki specifični konkretni plan za e, kratkoročnu ili dugoročnu gotovost. Dakle, povjereniče, da li bismo mogli razmisliti dodatno i raditi na tom pitanju i kako, dakle, kako ćemo pomagati državama koje će trebati naravno E, imati jako velike izdatke. Ovdje konkretno mislim na Italiju i fragilnost koje su izložene zemlje juga Europe koje su e, podložnije određenim vidovima katastrofa. Dakle, htjela bih čuti što vi mislite o instrumentima koje će omogućiti državama da se suoče s tim e, poteškoćama. Dakle, tu su neka ulaganja koja su namijenjena razvoju, ali često ta sredstva se smatralo kao sredstvima koja trebaju biti držana pod e, ograničenim nadzorom. Dakle, to je donekle paradoksalno i htjela bih čuti što i o tome mislite, povjereniče. Najljepša hvala. Sljedeća govornica je gospođa Dali. Hvala vam predsjednice i hvala vama povjereniče što ste došli, što ste nam detaljnije objasnili sve ovo mi smo se već susreli i objasnili ste nam komisiju i e, komisijnu inicijativu i znate da sam ja za svaku e, moguću mjeru koja nam ovdje može pomoći i povrh toga ekstremni klimatski uvjeti e, su nešto na što se moramo puno bolje e, biti, puno bolje pripremiti na europskoj razini i isto tako e, priprema i prevencija prirodnih katastrofa. Evo nekoliko stvari koje bih vas zamolila da mi razjasnite. Naime, ovaj prijedlog, po mom mišljenju, prijedlog Rescue, treba zajamčiti prikladan odgovor država članica članica, regija i otočja, odnosno državama članicama otočju i regijama koji su jako ugroženi, osobito onom otočju koji su dvostruko e, otočne države. Dakle, htjela bih da mi se objasni kako će to biti riješeno i kako se možemo postarati da te e, regije koje su odsječene i koje e, ulaze u kategoriju otočnih e, država kako će dobiti pomoć na vrijeme, a ne znatno kasnije. A želim se nadovezati na još jednu stvar koju je spomenula kolegica, tu se radi o, o prijedlogu izrade poljske bolnice, dakle poljske bolnice koja bi mogla brzo biti razmještena unutar ili izvan Europske unije e, u okviru e, zdravstvene službe, odnosno medicinske kog e, medicinske službe Europske unije, kako komisija to namjerava ostvariti, da postoje neke smjernice, kako se to treba razmještati i u kojim situacijama razmišljate da bi se takva inicijativa mogla e, realizirati i razmještati i unutar i izvan Europske unije. Hvala. Hvala vama, gospođa Garling. Dobro, nije tu. Gospodin Torres, izvolite. Hvala. Drago mi je što govorimo o posljedicama klimatskih promjena. S obzirom da to ima posljedice ne samo i na europljane, već i na sve građane svijeta. Znamo da je bilo teških e, događaja poput e, požara koje je spomenuo povjerenik u Španjolskoj, Portugalu, konkretno imali smo probleme i suša koji imaju velike posljedice ne samo za one na koje se to izravno odražava, već i za različite proizvodne sektore. Dakle, trebalo bi vidjeti koji je odgovarajući proizvodni model i prilagoditi ga i kako bismo imali održiv planet jer u biti to će biti jedini način da se odupremo klimatskim promjenama. No, želim spomenuti jednu stvar koja je ovdje preskočena. Mislim da treba uzeti u obzir i klimatske izbjeglice. Dakle, tu konkretno mislim na one osobe koje su primorane da se isele iz svojih iz mjesta u kojem žive jer taj prostor je ugrožen klimatskim promjenama. Ljudi stradavaju I u humanitarnim e, krizama imamo ljude koji nastoje doći do naših obala i to je nešto s čime smo upoznali i čemu svjedočimo svakodnevno što se tiče, na primjer, izbjeglica iz Sirije, to su ljudi koji su pobjegli od vojnog sukoba i taj problem je još pojačan nestašicom vode, a to je jedna od posljedica klimatskih promjena i načina proizvodnje koji smo usvojili i koji uništava e, resurse. Prošle godine u časopisu Science rečeno je da bi moglo doći do povećanja zahtjeva za azil od 28% u Europi u slučaju klimatskih eh, promjena, odnosno zatopljenja. Dakle, to znači da ukoliko ne uspijemo smanjiti to žurno stakleničke plinove, eto, to će biti ta posljedica. Dakle, mogu doći do povećanja od 188% zahtjeva za azil ukoliko se nastaje klimatske promjene u Europi. Dakle, da li je komisija svjesna i razmatra te e, estimacije? Da li se o tome raspravlja na političkoj razini i koje su dakle planove, e, o kojim se planovima razmišlja u Europi? Hvala gospođa predsjednice, hvala gospodine povjereniče. Hvala na vašem izlaganju i na prijedlogu koje ste podastrali. Mislim da ste dobro prikazali upravo pred našim odborom o čemu je riječ. Ne samo da su poteškoće kroz klimatske promjene, već mnogoslojni su problemi, a e, zapravo klimatske promjene odigravaju svoju svoj značajan doprinos. Želim poduprijeti prijedlog komisije, ali bih vas molio da na dva mjesta pojasnite neke detalje. Prvo, na što bih se osvrnuo, zbog čega je toliko teško da se nacionalni kapaciteti stave na raspolaganje. U jednom razgovoru s vama objasnili ste mi da u slučaju nekih prijemnih katastrofa Rusija i neke druge države van Europske unije su daleko brže nego li članice Europske unije, pa to ne može biti istina. Pa zaista ono što imamo moramo staviti što brže na raspolaganje, a ukoliko to ne bi bilo dostatno, onda nam je potrebno europski izgradnja kapaciteta u tom segmentu. Ne znam zašto je to tako teško motivirati članice da unutar Europske unije pomognu, ako to e, države van Europske unije čine daleko brže. Druga stvar koju bih e, želio znati, kako ćete e, moći uopće realizirati ovaj segment prevencije, jer na neki način još uvijek je jasno da vidimo probleme u upravljanju, da vidimo namjerno paljenje požara, ne samo dakle s jedne strane e, gašenje požara, nego najbolje prevenirati da uopće ne dolazi do požara. Najpša hvala, gospođa Kapezon Hvala vam, predsjednice. povjerenče rekli ste, kao što smo i mi rekli na plenar... dakle i mi smo rekli na plenarnoj sjednici da se ovdje radi o prikladnoj e, inicijativi, ne radi se ne samo o prilagodbi klimatskim promjenama, već o borbi protiv klimatskih promjena. Dakle, sposobnost djelovanja država članica je prevaziđena jer uviđamo koji je obim promjena, meteoroloških promjena koje doživljavamo i oni su znatno iznad mogućnosti država članica koje stavljaju sva svoja sredstva na raspolaganje, ali ta sredstva nisu dovoljna s obzirom na e, veličinu tih katastrofa i poslično tome potrebno je djelovati na europskoj razini. Želim inzistirati na više stvari. Kao prvo potrebno je vidjeti koje su posljedice na regije, dakle imamo poplave u srednjoj Europi, vidjeli smo gdje je došlo do velikih požara na jugu Europe. No, potrebno je izraditi kartu rizika. Moramo analizirati sve te opasnosti, rizike i trebamo u to uključiti i vodne resurse. Vi ste spominjali i komplementarnost, inzistiram na tome, no istovremeno želim spomenuti i mehanizam kompenzacije možda bismo to trebali prilagoditi. Govori se ovdje o fondu solidarnosti u ovoj e, inicijativi komisije, no imajući na umu ono što se dogodilo u Španjolskoj, ali i u drugim e, dijelama Europe, izračun koji se radi s ciljem da se sudjeluje u tom fondu solidarnosti. Ja se bojim da je metoda izračuna krivo napravljena. Dakle, imamo neke regije koje imaju veliki broj stanovnika, no ne možemo vidjeti koji je, koji je iznos njihovog sudjelovanja u fondu solidarnosti i porediti ga s drugim regijama. Dakle, tu se uzima u obzir bogatstvo po glavi stanovnika, no tu moramo uzeti sve elemente u obzir, dakle neki kriteriji za e, učešće u tom fondu solidarnosti treba biti revidirani. Dakle, treba prilagoditi određene aspekte i elemente u ovoj uredbi. I za kraj imam jedno pitanje. Pitanje koje se tiče koherentnosti između različitih financijskih instrumenata i politike koju vodi Europska unija, a imajući na umu da su klimatske promjene e, globalne, na globalnoj razini i da to ima posljedice na svo stanovništvo svijeta. Dakle, zašto Europska komisija ne bi uzela u razmatranje i stvaranje observatorija koji bi uzeo u obzir sve klimatske promjene i što bi nas učinilo učinkovitim. I želim također reći da inicijativa koja se tiče Poljske e, mobilne poljske bolnice, dakle, je jako važna. Vidjeli smo kakve su bile reakcije e, kada je došlo do epidemije ebole i zike. Hvala. Gospodin Petrle, izvolite, imate riječ. I hvala lijepa, gospod predsjedujoča. Eftih ismeno to neo eto... Naša hvala predsjednice. Povjereniče, protekla godina bila je teška. Naviknuti smo na poplave, požare i tako dalje no nismo još govorili o vjetrovima. A, u Sloveniji sam vidio da se koriste europska sredstva da bi se izgradio jedan hangar na jednoj zračnoj luci, a vjetar je bio tako jak ove godine da je čak taj hangar e, umalo srušen. Tako da mislim da će sektor građevinarstva, graditeljstva trebati uvesti znatno strože mjere, kriterije izgradnje. <laughs> Treba ćemo dakle zaštititi ne samo krovove, već i baštinu koju imamo. Dakle, moje pitanje je koje su namjer, ambicije komisije koje su novine koje će nam predstaviti komisija spram rada na sprječavanju požara. Istovremeno želim iskoristiti ovu prigodu i zahvaliti vam na vašem radu jer nam je potrebno da ista više Europe. Hvala. Hvala vam, gospodin Gramatikakis. Što se tiče ovačanje europske solidarnosti, što se tiče ove inicijative, želim reći da je ona doista jako važna i da je treba svako poduprijeti. i mislim da trebamo preći s riječi na djela što je prije moguće. Što se vašeg prijedloga tiče, dopustite da vam napravim jedan sažetak, sastavlja, sastoji se iz dva stupa. S jedne strane imamo kapacitete glede iminentnog upravljanja katastrofama, a s druge strane imamo upravljanje pripravnošću i oporavkom. Dopustite da inzistiram na tome. Vi ste sami rekli da će i dalje biti prirodnih katastrofa, ali važno je vršiti pritisak na države članice kako bi učinile sve što je u njihovoj moći da spriječe sve katastrofe koje uzrokuju ljudi, na primjer poplave do kojih je došlo u području Atike nedavno. To je moglo biti spriječeno. I uvjeren sam da ste također uzeli i u razmatranje izoliranost otočnog područja. Gospođa, da li je to spomenula i vjerujem da ste vi osobito osjetljivi na to. Gospodine povjereniče, kada imamo mehanizam solidarnosti u Europi, moramo imati na umu također i e, male i velike otoke, jer u suprotnom ove uredbe ne mogu imati pozitivnog učinka na ovo otočje. Na primjer, kriterij od 1,5% BDP-a za E, mobiliziranje Europskog fonda solidarnosti je problematičan za otočje. Imamo e, otok e, Samotras, to je divan otok, ali proživio je strahovite katastrofe zbog poplava, no nažalost taj otok spada u jednu kontinentalnu regiju administrativno, tako da je nemoguće ispoštovati taj kriterij. U ostalom, će iz porada e, imaju isti problem i isto vrijedi i za neko drugo otočje. Dakle, djelovanje strukturnih fondova uzima se tu u obzir, no općenito govoreći, otočje je malo, ima ograničene resurse i Stoga jako im je teško organizirati radove na njihovu teritoriju, a vi u svojoj inicijativi inzistirate na posezanju za europskim fondovima. Kako onda možemo biti sigurni da malo otočje neće biti izuzeto iz toga? I evo još jedna primjedba povjereniče. Ako dopustite, kako namjeravate navesti općinske vlasti da sudjeluju u upravljanju katastrofama, osobito u udaljenim e, planinskim područjima? Nadam se, povjereniče, da će ove e, slabosti biti prevaziđene, da ćemo vam moći svi čestitati na prijedlozima i obavljenom radu. Hvala. Hvala vama. Evo vidjeli ste, povjereniče, da ima veliko interesovanje za ove teme. Stoga vam predajem riječ. Hvala najljepša. Hvala na pozitivnim komentarima i pitanjima. Dozvolite mi da odgovorim na materinjem jeziku kako bi bio precizniji, naročito što se tiče e, specifičnih pitanja. Na samom početku se želimo svrnuti na komentare gospođe Gardini. Sasvim sigurno je da je dio ovog prijedloga, dio koji se poziva na liječenje epidemija i našu operativnu ulogu po pitanju postavljanja poljskih bolnica koje mogu omogućiti e, hitno djelovanje ako je to nužno. Mi već imamo iskustva s ovim, možda ste već upoznati s tim, ali u sadašnjem okviru u kojem funkcioniramo imamo europski, europsko medicinsko osoblje E, ja sam radio kao koordinator e, za ebolu u ovom okviru i možemo vam dati primjere vrlo dobrog e, postupanja sa epidemijama žute groznice ili ebole i shvatili smo da je taj način djelovanja najbolji s kojim raspolažemo, naročito kada se radi o epidemiji ebole. Dakle, mi u budućnosti želimo postati još učinkovitiji temeljeći se na dosadašnjim e, iskustvima i e, želimo na što lakši način postavljati te poljske bolnice u hitnim situacijama kada se neka država članica nađe poguđena ili e, prirodnom katastrofom ili terorističkim napadom. Mi imamo stručne ljude i mehanizme u Europskoj uniji. Ako se dobro iskoordiniramo, moći ćemo još bolje i djelovati. No, želim napomenuti nešto što sam spomenuo na samom početku. EURES ne može zamijeniti odgovornost država članica. Ono što mi radimo je da nadopunjujemo djelovanje država članica. Mi smo vam dostavili e, jedan dijagram u dokumentima, ne znam jeste li to vidjeli, ovdje možete vidjeti e, piramidalno predstavljenu razinu odgovornosti i strukturu RESC EU. Na prvoj razini imate odgovornost država članica, na drugoj razini je jačanje sadašnjeg sustava, dakle europskih snaga, a na trećoj razini se nalazi kolektivni odgovor. Dakle, to je samo e, jedna zaštitna mreža koju želimo pružiti državama članicama. Mehanizmi koje mi primjenjujemo i koje želimo poboljšati nisu neka magična rješenja i neće zamijeniti akciju država članica, već će samo nadopuniti djelovanje država članica. Ja se u potpunosti slažem s tim da je najbolji način djelovanja kroz pripremu i prevenciju, kroz borbu protiv klimatskih promjena i ovdje vas želim napomenuti da ovaj predlog nije ni na koji način udaljen od drugih inicijativa. Ja sam u stalnom kontaktu sa povjerenicima e, gospodinom Hoganom i drugima i bavim se pitanjem prevencije a ovdje je važno i pitanje financiranja. Financiranje će doći iz strukturnih fondova. Dakle, mi ovdje radimo na koordiniran način sa drugim povjerenicima kako bi države članice u odnosu na ciljeve iz nacionalnog plana mogle ojačati pripremu i e, prevenciju u slučaju prirodnih katastrofa. Želim vam ovdje sada citirati samo jedan primjer. U Grčkoj često raspravljamo o različitim područjima gdje treba e, spriječiti požare i e, sve to kontroliramo prije ljeta kroz e, strukturne fondove i uz suradnju s nacionalnim i lokalnim tijelima i to je odgovor na pitanje gospodina Grimkama Ovdje dakle se radi o posebnom upravljanju instrumenta protiv požara. To sve dakle uzimamo u obzir. Gospođa Dali je sasvim ispravno inzistirala na e, izoliranosti određenih područja i pitala je na koji način ovaj prijedlog može riješiti problem e, pripravnosti i e, prevencije ovih izoliranih područja. Znajte da postoje i drugi fondovi kojima, koji se mogu koristiti za e, izolirana područja ili otočna područja ja vrlo dobro poznajem kakva je situacija u zemlji iz koje ja dolazim i znam da ta situacija nije najbolja. U tom slučaju RESK EU može služiti kao e, nadopuna nacionalnim mjerama kako bi se e, pokrila sva ona područja koja za sad nisu pokrivena kroz europske mjere. Govorili ste također i o poljskim bolnicama. Mi kroz e, europski e, zdravstveni korpus e, odgovaramo na izazove s kojima se suočavaju države članice, no problem je što se u tom korpusu sudjeluje na dobrovoljnoj osnovi, pa ne sudjeluje u njemu dovoljno država članica. One države članice koje sudjeluju kao što su eh, eh, Island, Turska, Crna Gora, bivša jugoslavenska republika Makedonija i Srbija su nam omogućile da ojačamo ovaj mehanizam kako bismo eh, mogli odgovoriti na prirodne katastrofe ili eventualne terorističke napade u onoj prvoj fazi koja je najvažnija i kako bismo odmah mogli e, postaviti te poljske bolnice. Slažem se u potpunosti s gospođom Tojas. Mi jesmo svjedoci tog novog vala klimatskih izbjeglica. To sam primijetio kada sam bio u Africi, u Aziji. Znam da postoji premještanje stanovnika uslijed klimatskih promjena. Kada sam bio u Etiopiji, tome sam također mogao svjedočiti. Europska unija se ne slaže s procjenom eh, gospodina Trumpa po pitanju klimatskih promjena. Ne radi se dakle o nekim lažnim informacijama. E, Europska unija je vodeća snaga po pitanju primjene Pariškog sporazuma i Svjesni smo činjenice da na svjetskoj razini svi zajedno moramo ojačati naše napore kako bi se izborili s klimatskim promjenama, ali ne možemo djelovati sami. Mi jesmo dosta napredovali u Europskoj uniji, e, smatra nas se vodećom snagom i prvima koji su djelovali na ovom području, ali moramo tražiti i od drugih da primjene odredbe iz Pariškog sporazuma. A znam da velik broj država e, žele čak i ojačati one odredbe koje smo mi spomenuli u Pariškom sporazumu. Poštovane kolege, mi smo evo raspravljali o vrlo važnim pitanjima koje ste i sami postavili. Govorili smo o među njima i o nacionalnim resursima koji su manjkavi u onim ključnim trenucima kada treba pružiti pomoć. Ovdje želim citirati primjer Portugala. Prije tri mjeseca sam imao jedno posebno iskustvo tužno iskustvo kada je Europska unija mobilizirala europski mehanizam. Nažalost je objavljena crvena uzbuna u cijeloj u svim onim zemljama koje su mogle u tom trenutku poslati Kanader i pomoći mojoj zemlji. U Francuskoj, u gradu Nim, postoji e, najbolji protupožarni centar na ovom kontinentu, ali sva sve informacije koje smo dobivali iz Francuske su nam govorile da se Francuska nalazi u jednoj teškoj situaciji i da u tom trenutku ne može poslati E, dodatne resurse izvan Francuske jer su ti resursi, odnosno protupožarni avioni bili potrebni samoj Francuskoj. I nitko ne može okrenuti glavu i ignorirati izvješća stručnjaka koja govore o važnosti slanja resursa izvan zemlje u kojoj se one nalaze, bilo da se radi o Španjolskoj, o Grčkoj, Hrvatskoj ili drugim zemljama. U ovoj situaciji o kojoj ja govorim prije tri mjeseca Portugal se našao sam, jer jednostavno nije imao na raspolaganju e, bilo kakve vanjske resurse, dakle iz drugih zemalja, koje bi e, omogućile Portugalu da se izbori sa ovim požarima. Dakle, E, druge države članice u tom trenutku nisu uspjele pružiti pomoć Portugalu i Resk EU bi upravo u takvim trenucima kada nacionalni kapaciteti nisu dovoljni mogao stupiti na snagu. Svaka država članica se može suočiti s istim ovim problemom upravo zbog svih klimatskih promjena s kojima se suočavamo. I vi ste svi o tome govorili. Rekli ste da nacionalni resursi se jednostavno ne mogu nekada pružiti drugim državama članicama na raspolaganje jer e, morate zadovoljiti vlastite potrebe prvo. I upravo u takvim situacijama nam je potrebna ova zaštitna mjera, odnosno dodatni resursi kroz EU, EU koji će se moći koristiti. Ovdje se ne radi o novoj birokratskoj mjeri, nama nije potrebno dodatno osoblje na terenu jer svaka država članica kroz nacionalni plan je predvidjela dovoljnu količinu osoblja, ali kada se suočavamo s požarima, potrebni su nam e, helikopteri, kanaderi koji predstavljaju te dodatne europske resurse i koji će nam omogućiti da brzo interveniramo. Što se tiče borbe protiv e, požara u šumama, u nekim državama članicama slažem se s vama iz e, razloga koji se mogu temeljiti na e, razlikama između, držav, između različitih regija je došlo do kriminalnog postavljanja požara. Kroz strukturne fondove države članice će raspolagati sa e, fondovima koje će im omogućiti da e, spriječe takvo e, postavljanje požara. Što se tiče fonda solidarnosti, Resk EU je nešto što se razlikuje od fonda solidarnosti. Gospođa Krecu je zadužena za fond solidarnosti, a Ovdje želim sada napraviti jednu usporedbu između fondova koji su se koristili iz fonda solidarnosti, naročito u slučaju poplava u posljednjih pet godina. I reći ću vam jesu li se ta sredstva koristila i za pripremu i prevenciju. Prema jednoj studiji sasvim jasno je rečeno da bi nam bilo dovoljno i manje financijskih sredstava za izbjegavanje žrtava i e, šteta. Dakle, umjesto da se sredstva ulažu u fond solidarnosti, mislim da je bolje ulagati ih u prevenciju i pripremu. Ne kažem da fond solidarnosti ne treba nikako financirati, daleko od toga, jer svakako će nam taj fond u određenim situacijama biti potreban. Gospođa Grecu je e, uvijek bila tu kada je trebalo e, pružiti na raspolaganje te fondove. E, ona je bila i u Galiciji, bila je u Portugalu kako bi mobilizirala sredstva iz Fonda solidarnosti kada je to potrebno. Mi možemo, ako to budete htjeli, to detaljno izanalizirati zajedno ali želim napomenuti da je uvijek bolje spriječiti nego liječiti. Zato je prevencija ovdje ključna. Zato mislim da je bolje e, dodijeliti sredstva za prevenciju i pripremu nego čekati intervenciju iz Fonda solidarnosti. I to je dokazano u ovoj studiji o kojoj sam govorio koja ukazuje na bolje upravljanje financijskim fondovima. Sada, što se tiče samih klimatskih promjena i borbe protiv njih, povjerenik e, Kanjete kao i njegove službe prate sve ove klimatske promjene i zato sam i rekao da smo mi bili prvi koji smo počeli primjenjivati odredbe iz Pariškog sporazuma. Komisija naravno je uvijek spremna čut, saslušati nove inicijative i odgovoriti na njih ukoliko ima raspoloživih sredstava u svojim službama kako bi se doista izborili s tim klimatskim promjenama. Poštovane kolege, mi ćemo morati raditi i na pitanjima urbanizma, prostornog planiranja i to koristeći strukturne fondove. To je i uloga naše suradnje s povjerenikom Hoganom i gospođom Krecu. Jer eh, RESK EU će biti jedna jedan krovni mehanizam koji će nam omogućiti da iskoordiniramo sve akcije i da na ispravan način iskoristimo sredstva iz europskih fondova e, stavljajući naglasak na e, pripremu i prevenciju. Sa Reske EU e ćemo pokazati da mi kao Europska unija, kao institucije Europske unije nismo samo birokratski mehanizam koji radi na izradi dokumenata i koji je u potpunosti u neskladu s potrebama građana Europske unije. Mi ćemo napokon pokazati da smo spremni pružiti ruku i iskazati solidarnost svaki put kada dođe do neke prirodne katastrofe u Europi. Moramo uvjeriti naše građane da ta solidarnost doista postoji svaki put kad je nužna i da e, mišljenje e, građana Europske unije je pogrešno. Mi nismo udaljeni od potreba naših građana. Resk EU je e, stvarni dokaz za to i primjer europske solidarnosti. Prije dvije godine moja zemlja se suočila sa katastrofalnim požarima i u tom trenutku je aktiviran ovaj mehanizam poslali su nam avione iz Italije i Francuske i u tom trenutku građani e, moje zemlje su i izmijenili mišljenje o Europi i europskim institucijama. Shvatili su da su europske institucije i Europa na njihovoj strani i da im žele pomoći u borbi protiv požara. Zato je ovaj mehanizam RESC EU jako važan u pružanju pomoći u slučaju prirodnih e, katastrofa, a to poslije može postati i politički instrument koji će nam omogućiti da pošaljemo e, poruku da europske institucije se zaista brinu za svoje građane. Για το θέμα της ανθεκτικότητας των κτηρίων Što se tiče otpornosti zgrada, mi znamo što se desilo u Londonu, znamo koliko je to bilo važno za sve nas. Gospođa Bjankovska se bavi ovim dosjeom. Njene službe već rade na izradi predloga za poboljšanje otpornosti zgrada. Reske EU može služiti kao služba koja će djelovati u prvoj fazi, ali ne može zamijeniti druge službe koje moraju biti tu, naročito kada se radi o e, jačanju otpornosti zgrada. Gospodin Gramatika Kis je postavio jedno pitanje o fondu solidarnosti e, i dao je vrlo važne komentare. Znajte da je gospođa Krecu uvijek na raspolaganju za razgovor s nacionalnim vlastima, sa lokalnim ili regionalnim vlastima. Na koji način povećati ta sredstva? Ta rasprava je u tijeku i moraju se uzeti u obzir rasprave o budućem višegodišnjem financijskom okviru u parlamentu i komisiji. I slažem se s vama da je bitna uloga regija u prevenciji. U nekim državama članicama, kao što je na primjer Njemačka, glavne ovlasti imaju regije Upravo zato sam rekao da su regije naši glavni saveznici za jačanje prevencije. Već smo uspostavili kontakte sa predstavnicima lokalnih i regionalnih vlasti. Bio sam u Bremu, u Hamburgu, u drugim e, E, gradovima kako bi govorio upravo o važnosti ovih regija. Uspostavio sam kontakt s nadležnim ministrom e, Luksemburga, Nizozemske, jučer, a danas i sa ministrom Bugarske. Namjeravam ići u Finsku, u Dansku, u sve zemlje članice kako bih e, razgovarao o ovom pitanju i kako bismo poboljšali naš prijedlog po pitanju uloge regionalnih i lokalnih vlasti. Želim vam se još jednom iskreno zahvaliti na ovoj raspravi koja je bila doista konstruktivna. Ja sam e, primio na znanje sve vaše bojazni i pitanja. Nadam se da sam uspio odgovoriti na njih i nadam se da sam vam uspio e, dokazati da je RESK EU e, nužan, neophodan kako bismo izbjegli još jednu veliku katastrofu u Europskoj uniji. I na ovaj način ćemo svima pokazati da Europa ima i to humano lice. Hvala lijepa povjereniče na vašoj prednosti, na ovom prijedlogu. Mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći da vas podupremo i kako bismo ublažili situaciju te bili pripravni e, za eventualne sve poteškoće vezano uz dakle e, katastrofe koje se mogu dogoditi. Naravno, moram ponoviti, istaknuti, susreti se bilo kime od vas i kolegima i kolegicama kako bih razjasnio i raspravio sve nove prijedloge kako bismo poboljšali dijelove prijedloga. Zaista vjerujem da je zajednička, odnosno kolektivna svijest i pamet je jača od individualne svijesti i pameti. Hvala vam lijepa. Hvala kolegice i kolege. Kao što sam kazala na početku, mi ćemo zamijeniti točke dnevnog reda i sada ćemo imati raspravu razmjenu gledišta s komisijom o izvješću komisije o stanju lijekova za pedijatrijsku upotrebu. Andrej Jan Pris ima riječ. Uh, good uh, uh, Dobro jutro, predsjednice, dobro jutro, zastupnici u parlamentu. Ja ću vam prikazati kratku prezentaciju tijekom svoga govora, ali dozvolite da započnem sa obavijesti da kad e, pogledamo e, EU zakonodavstvo u području lijekova, onda se baziramo na inovacije, ali svakako bi to trebalo biti sigurnost, e, visoko kvalitativni proizvodi kao specifikacije. Međutim, farmaceutska industrija pokušava se pokušava usredotočiti na tržište odraslih osoba, a ne fokusirati se na djecu i to je upravo bilo i e, uredba o o lijekovima za pedijatsku upotrebu iz 2007. godine i zbog toga smo prošle godine e, zabilježili 10 godina od donošenja uredbe o lijekovima za pedijatsku potrebu vode na snazi. U samom izvješću smo pripremili i objavili koje su dakle, u listopadu 2017. godine analizirali sve rezultate samih utjecaja prvih deset godina od donošenja uredbe i zapravo smo htjeli u osnovi vidjeti e, Čitav niz faktora koje su utjecali na uredbu, a isto tako smo uzeli u obzir e, sve ono što je Europski parlament e, naznačio u rezoluciji iz 2016. godine, u prosincu 2016. godine, što pokazuje ovo izvješće. Imamo napredak e, Pediatrijski lijekovi i upotreba su pospješeni. Imamo više informacije, imamo više lijekova koji su odobreni za upotrebu za djecu, a ono što možete vidjeti na slajdu je da se klinički e, pokusi su značajno povećali u posljednjih deset godina. Oni uključuju prema izvješću 50 posto e, su povećane e, sama klinička e, pokusi, a isto tako očekujemo da čim bude donesena nova regulativa i dođe do, do novog povećanja. Što se tiče najveće moguće zaštite E, djece, uredba o lijekovima za pedijatrijske upotrebe, e, ovi pokusi će biti transparentni, koji su mogući u primjeni, a isto tako će omogućiti e, da i djeca i roditelji budu u daleko boljim položaju. Mi smo vidjeli u našem izvješću da odobrenje novih lijekova je ukupno bilo 260 a isto tako PIP koji su planovi 50. ispitivanje povećani tijekom 2017. godine, e, od 2007. do 2016. godine, 131 plan dovršen je krajem 2016. godine. Dakle, planovi 50. ispitivanje pokazuje značajan skok. E, kad je reč o, dovršavanju kliničkih istraživanja e, u ovom desetogodišnjem periodu, potpuno jasan trend, uzlazni trend završenih i dogovornih planova pedijatrijskog ispitivanja u zadnjih deset godina. Bolje su informacije u samim, e, dakle, informativnim lecima, u same proizvode, Dozvolite isto tako da vas podsjetim e, da E, se smanjenje e, ne može provoditi samo zakonodavnim instrumentim e, Pediatrijski lijekovi ne smijući na uštrb samih pacijenata. Primjerice, dakle, povrat sredstava na nacionalnoj razini mogu pokazivati isto tako i izglede na čitavoj razini država. Pedijatri ne mogu odmah preći na nove autorizirane lijekove. Postoji određena inertnost e, u samim obrazcima propisivanja pediatrijskih lijekova, a što se navodi u izvješću. U izvješću smo identificirali jasno gdje e, samo zakonodavstvo o pedijatrijskom liječenju ima svoje ograničenje. Što se toga tiče, e, mogu isto tako kazati da u ovom razdoblju koje smo promatrali razvoj Eh, lijekova za pedijatrijsku upotrebu još uvijek se nalazi u samom segmentu ispitivanja za odrasle. To znači da eh, nisu pokrivene sve pedijatrijske potrebe. To je riječ o bolestima koje se pojavljuju samo kod djece, kao i eh, rak koji se pojavljuje kod djece. Djeca mlađa od 15 godina je daleko češće nego kod odraslih, 1% e, svih slučajevih rakova u svim e, razdobljima, odnosno dobnim skupinama. Ali to je prvi e, to je prvi uzrok smrtnosti u djece. Zbog toga upravo usredotrećenje na lijekove suzbijanju raka koji bi trebali pokriti upravo uredba o lijekovima za pedijatsku upotrebu. Na sljedećem slajdu vidimo da prije no što započnemo bilo kakve promjene u regulativi moramo analizirati koje interesne skupine, industrija, pacijenti, e, zdravstveni djelatnici, kako kombinirati sinergije između učinaka samih lijekova za pediatrijsku upotrebu i same uredbe i uredbe za e, lijekove za rijetke bolesti. Dakle, kad je riječ e, o dakle, tržišnim ekskluzivitetima, e, moramo osigurati razvojne situacije i kad je riječ o pedijatrijskim lijekovima. 2016. godine, s obzirom na regulativu boljih zakonodavstva, upravo lijekovi, e, pedijatrijsku utvrdu i lijekovi za rijetke bolesti čine jedno, dva zakonodavna instrumenta koji će ovo pospješiti. Uredba o lijekovima za pediatrijsku upotrebu nije dovoljna, moramo ići još i korak dalje. E, samo kombinirano e, zakonodavstvo uredbe o lijekovima za redke bolesti i za pediatrijsku upotrebu će pospješiti da pronađemo ispravno rješenje. Međutim, e, budimo jasni da to ne znači da ćemo uzeti konkretne, poduzete, konkretne akcije kad je riječ o identificiranju samih istraživanja, a to je nedostatak pri proučavanju lijekova za rak. Sve one akcije i sve e, ono što je započeto, primjerice e, EMA, a vezano uz izuzetke koje će se koristiti tijekom 2018. godine, te isto tako upotreba E, samog pedijatrijskog odbora za pedijatrijske lijekove, kad je riječ o lijekovima za rak. U ovom kontekstu želim isto tako pocrtati odgovornost same farmaceutske industrije njihova odgovornost koja ide izvan zakonodavne infrastrukture, e, znači saznanja i spoznaje koje se mora razvijati isto tako kroz e, lijekove za odrasle osobe moraju biti primjenjivi za djecu. Zajedno sa EMA-om mi ćemo u 2018. organizirati radionice za sve zainteresirane stranke kako bismo e, vidjeli konkretne kratkoročne mjere koje trebaju dovesti do pospješenja u razvoju lijekova za pedijsku upotrebu. Konstruktivno suradnja svih e, dionika ključna će biti u svemu tome. Također, ovu temu pokušavamo nametnuti na međunarodnom planu, prije svega kada je riječ o SAD-u, fte u a isto tako, tijekom izvješća mi smo u Londonu ugostili e, sudionike na radionici koji trebaju nastaviti naša nastojanja kako bismo zaista ovu temu nastavili u budućnosti. Prije zaključka nemojmo zaboraviti e, dvije važne inicijative koje je započela komisija u kojima imaju potencijal da se upravo prenesu i na pedersku upotrebu. E, upravo kad je riječ o rijetkim bolestima, E, referentna mreža Europe za rijetke bolesti koji se e, kao mreža koristi, koje propisuje upute, koje razmjenjuje iskustva, a isto tako daje informacije samim pacijentima i isto tako koristi e, velike količine podataka kao smjernicu, a isto tako se primjenjuje, gdje možemo razvijati nove ideje i stvoriti čitav niz novih segmenata, obuhvatiti svakako i djecu, bolesnu djecu koja su oboljela od raka, a isto tako i stvoriti poveznicu između ovog instrumentarije. Hvala vam lijepa i svakako sam otvoren za vaša pitanja i komentare. Hvala lijepa. Hvala na prezentaciji ja bih e, sada dala riječ e, kolegama. Gospođa Groste, izvolite. Merci beaucoup. hvala predsjednice. Evo, jako mi je drago što imamo ovu razminu gledišta nakon predstavljanja izvješća komisije. Ja sam bila izvjestiteljica o pedijatrijskim lijekovima u parlamenta i odavno čekam ovo izvješće i smatrao sam da je puno vremena izgubljeno. No sada mi je jako drago da Vidim čitav niz prijedloga i vidim da je ova uredba porodila, polučila rezultate, osobito kada se radi o novim lijekovima za djecu. Nije bila pozitivna do one mjere kao što smo mi to htjeli, no ipak eh, izvješće komisije iznosi zadovoljavajuću dijagnozu situacije. Žao mi je samo što nisu konkretni u svom prijedlogu post, iako postoji određeni broj prijedloga. Dakle, sa zadovoljstvom vidim da ovo izvješće preuzima neke od elemenata sadržanih u parlamentarnoj uredbi od prošle godine, kao što su nedovoljno uvažavanje načina djelovanja molekula kada laboratoriji donesu odluku o provođenju PIP-a ili Dakle, tu se može još uvijek napredovati. SAD države pružaju dobar primjer sa zakonom uh, Waste for Children Act koji je nedavno usvojen. Uh, tu smo osobito skrenuli pozornost uh, na karcinom kod djece. To je pedijatrijski, odnosno terapeutski zanemaren, zanemarena oblast. Dakle, tu se radi o nepovezanoj pedijatrijskoj uredbi djelovanju koja je nevezana za e, odrasle jer jako često kada imamo kada se otkrije rješenje za odrasle osobe ne postoji ništa za djecu i po mom mišljenju ovo izvješće ukazuje također da treba bolje djelovati i poboljšati e, izvan e, odobrene indikacije imamo korisne mjere poticaje ali možemo i puno bolje napraviti kako bi se dalje radilo na pedijatrijskom e, e, razvoju. Dakle, može se još više djelovati. Odluka komisije da se postavi e, velika, velika bolja veza između pedijatrijskih lijekova i rijetkih bolesti na tome treba još raditi. No ja vidim sada da će se napraviti provedba uspostava radionica koja će omogućiti dijalog između pedijatara, udruga, pacijenata, komisije i nadam se naravno našeg parlamenta. Mislim da je to od iznimnog značaja. Ja sam dakle e, tu i radit ću na tome zajedno s kolegama naravno kako bismo što bolje mogli konkretizirati zaključke ovog izvješća. Hvala vam. Hvala lijepa. Kapenzon. Hvala, gospođa predsjednice. Ja bih e, se želio zahvaliti predsjedniku komisije na ovom zaista konstruktivnom izvješću. Potpuno jasno što je ovdje predstavljeno. Riječ je dakle o odobrenju e, lijekova za pedijatrijsku upotrebu, ali Dijelom možemo kazati da je riječ o rijetkim bolestima i komisija ovo dobro obuhvatila. Dakle, kad je riječ e, o broju pediatrijskih lijekova, premali broj i naravno da se istraživački napore moraju kretati u tom smjeru, a isto tako doseći onu razinu koja postoji kod lijekova za odrasle osobe. Mislim da isto tako moramo započeti i E, rasprava oko teme oko rokova odobrenja dvije godine se spominju, ali svakako moramo raspravljati i izuzećima i mogućnosti daljnjih istraživačkih e, napora. Svakako ono što je kolegica Grostet na samom kraju istaknula, kako možemo mi osigurati preduvjete kako bi se prioriteti stavili na istraživanju na području lijekova za pedijatrijsku upotrebu tu se moraju dogoditi promjene, to je izuzetno važno jer su nam potrebni novi modeli u e, znanosti, riječ je o spomenuto je rak kod djece, a mi u Europskoj uniji moramo kazati da imamo resurse koje se koriste u znanosti i istraživanju i u Europskoj uniji moramo ove prioritete postaviti i to mora biti potpuno jasno da svakako ustrojotečenje mora biti na oblike raka koji se pojavljuju kod djece. Kada je isto tako riječ o uredbi o lijekovima za rijetke bolesti i o lijekovima za pedijatrijsku upotrebu, one moraju biti usuglašene jer usredotočenje mora biti upravo na pedijatrijsku potrebu. Potrebna je jedna opća uredba. Imamo još uvijek e, prevelika ograničenja i kada se usredotočimo samo na istraživanja u pogledu lijekova za odrasle osobe, tada neće biti dovoljno sredstava za proučavanje i lansiranje lijekova za pedijatrijsku upotrebu. Stoga mislim da moramo preuzeti e, mi e, e, zadatak da pozovemo farmaceutsku industriju i da usredotoče svoja stremljenja i nastojanja, svakako i uloga Europske agencije za lijekove i komisija moraju predvidjeti financijska sredstva, prije svega kad je riječ o pedijatrijskim lijekovima. Također sam mišljenja da bismo svakako jasnije morali sagledati samu problematiku zbog čega nisu poduzeti veće napori i zbog čega je smanjen broj odobrenja. Gospodin Lize, izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Hvala isto tako i predsjedniku komisije na izlaganju i isto tako na prezentiranom izvješću. Mislim da je potpuno jasno, govori se o tome što Europa treba regulirati, a što ne treba regulirati. Kad je riječ o lijekovima za pedijatrijsku upotrebu, tada ćemo imati ili ćemo imati europsku regulativu ili nećemo imati napredak sam broj slučajeva izuzetno mali, zbog toga je potrebno da Europa surađuje u razvoju i terapijskih metoda i pedijatrijskih lijekova svim dionicima u komisiji, a i izvan komisije, to mora biti potpuno jasno. Želim čestitati Francosko Stet koja je bila izvjestiteljica riječ o lijekovima za pedijatrijsku upotrebu i puno toga se događalo. Vidimo da imamo velik broj lijekova upravo na temelju ove uredbe koje bez ove uredbe ne bi bilo moguće. I to je onaj dobra strana priče i to moramo pohvaliti, moramo odati počast tome, a isto tako i prezentirati to u javnosti. Možda bi nam komisija mogla dati nekoliko konkretnih primjera i brojki e, Neke brojke su dobre, ali kada vidimo konkretno djecu koja su izliječena zahvaljujući ovoj uredbi koje prije deset godina ne bi imali tu šansu i to moramo imati kao argument da bismo time izašli u javnost. Druga negativna strana kad je reč e, o raku kod djece izuzetno je malen i slab napredak. Tu ne pomažu nikakvi apeli upućene industrije, jer u industriji možda žele nešto učiniti, ali u konačnici imamo dioničare koji žele dobit. Ako nema dobiti, onda neće biti ni mogućnosti za dalje investicije. Zbog toga ne smijemo biti suviše naivni. Industrija je zasnovana da stvara dobit. Okvirni uvjeti su takvi da e, se mora moći ostvarivati prihod na temelju lijekova za djecu u slučaju raka i mi moramo dati tu jasne upute. Malo možemo biti skeptični da li mijenjati uredbu ili to možemo kroz preporuke ili mm, dakle smjernice koje bi izdala Europska agencija za lijekove. Međutim, mi moramo dati osnove. Mi moramo pozvati industriju da svi oni koji se žele time baviti dobe isto tako i potporu svojih dioničara kako bi u budućnosti mogli biti profitabilni u tom segmentu. Zadnje što bih želio istaknuti, znam da Sante, opća uprava Sante nije zadužena, ali postoji komisije i postoje kolegice i kolege koji u području istraživanja moraju biti motivirani. Postoji naime nećemo imati slučaj za, za biznis ili nekakav profitabilan slučaj i industrija se neće toga prihvatiti. Postoje naravno i neke mogućnosti kako e, pomoći djeci bolje i kako e, se možda pomaže bez novih lijekova, već e, upotrebom postojećih lijekova, upotrebom Mm, smanjenom upotrebom kemoterapijskih tretmana, a da dobijemo istovjetne rezultate. Za to je potrebno istraživati, istraživati ove segmente koje mora doživjeti europsku potporu kroz financiranje. E, same države članice nisu u mogućnosti to učiniti na svojoj razini. Postoje čitav niz stvari koje upiremo, ali to bi mogle učiniti i članice. Međutim, kad je riječ o raku kod djece, kad je riječ o zdravlju djece, tada nam je potrebno europsko djelovanje i zbog toga to mora biti prioritet europskih istraživanja, što je to prije moguće najkasnije kada ćemo imati novi program za istraživanja gdje možemo mnoge stvari staviti e, u drugi plan, ali kada je riječ o raku kod djece, tada to neće biti moguće da se to ostavi u nadležnosti država članica. Tu je odgovornost naša ogromna i molim komisiju da ubrzamo stvari i kako bismo poduprli ovaj segment što je to prije i bolje moguće. Gospodin izvolite. Hvala lijepa Ja bih e, želio započeti time što želim zahvaliti komisiji na predstavljanju ovog izvješća i napretku koje je kad je riječ o lijekovima za pedijsku upotrebu u posljednjih deset godina. Pozitivno je zapravo čuti da imamo napredak koji je postignuti isto tako u ovom vrlo značajnom području koje se može zabilježiti također odobrenje novih lijekova za pedijatrijsku upotrebu. Međutim, kada pogledamo samo uredbu o lijekovima za pedijatrijsku upotrebu, možemo istaknuti i kazati da je to uredba koja zaista pomaže dječi u pristupu e, različitih e, dijelova lijekova i mogućnosti pristupi samim lijekovima. Međutim, postoje neke negativnosti, a kad je riječ e, o e, rijetkim bolestima, a isto tako i raku. Zbog toga postoje zaista ozbiljni problemi s kojima se moramo suočiti i savladati ih što je to prije moguće. Također moramo napomenuti, istaknuti da postoje terapeutski napreci kad je riječ e, o liječenju pedijatrijskih bolesti, ali moramo se usredotočiti i na rijetke bolesti. Rijetke bolesti upravo koje se pojavljuju kod djece. Zbog toga je potrebno da krenemo naprijed sa razvojem e, novih e, lijekova za pedijsku upotrebu koji će upravo biti usmjereni na korištenje kod djece, a isto tako i lijekova za rijeke, rijetke bolesti. Zaista je potrebno veće istraživačke napore, ali i bolja koordinirana aktivnost između europskih agencija industrije i samih e, znanstvenika. Ono što me brine prije svega jest pristup e, samom izlječenju djece i kad je riječ e, o lijekovima za borbu protiv raka. Ne mogu istaknuti da imamo posebno e, skrojenu terapiju za djecu koja bi bila različita od tretmana odraslih osoba. Ne znam kako je uopće došlo do toga i kako se to razvijalo u posljednjih deset godina. Želio bih čuti komisijin komentar kad je riječ o E, samom tretmanu. Možemo isto tako vidjeti da istraživanja u pogledu raka kod djece, e, da tretmani kao takvi još e, uvijek moramo istaknuti mm, naišli su na prepreke i koji se nalaze unutar same uredbe o ljekovima za pedijatrijsku upotrebu. U jednom trenutku je bilo jedno područje koje se izostavilo, a kao što su i kolege istaknule, svakako komisija mora koristiti svoj utjecaj, a isto tako i vrijeme koje stoji na raspolaganje u postojećem mandatu kako bi otvorila pristup djeci u učinkovitom liječenju prije svega raka, ali i učinkovitom razvoju e, posebnih lijekova za djecu prije svega kao lijekova za rijetke bolesti. Hvala, gospodine Kaputo, izvolite. Hvala, predsjednice. Želim zahvaliti komisiji na njezinu izvješću, no i na ovoj samokritici koju smo mogli čuti i koja jasno ukazuje da je potrebno imati dodatna ulaganja kako bi se izradilo lijekove namijenjene djeci. Po tom pitanju potpuno se slažem s onim što je rekao kolega Lize. To mora postati pravi prioritet naše aktivnosti i rada komisije. Treba smatrati aktivnost prioritetnom usporedbi s drugima koji su možda od manjeg značaja. Ja sad neću ponavljati ono što su već rekli drugi kolege, no želim podcrtati jednu jako važnu stvar. Naime, prema podacima kojima raspolažemo postoji razlika između pedijatrijskih lijekova i lijekova za rijetke bolesti. Prvi su imali puno veću korist od istraživačkog rada nego što je to slučaj s drugom kategorijom lijekova. I ponekad farmaceutska industrija, odnosno poduzeća su sama odustala od izrade lijekova za rijetke bolesti kako bi njihove, njihovi proizvodi imali dodatnu certifikaciju, a to se može objasniti time što CPC omogućuje da se izrade određeni proizvodi a ne drugi. Dakle, što se tiče lijekova namjenjenih e, djeci, situacija je lakša nego što je to slučaj sa lijekovima za teške bolesti. Dakle, koje mjere možemo, može komisija poduzeti kako bi se poboljšala ta situacija. Hvala. Javlja li se još netko? Ukoliko ne, onda ponovno dajem riječ komisiji. Izvolite. Najljepša hvala. Dopustite najprije da vam se zahvalim na jako, da vam zahvalim na jako zanimljivoj raspravi kao što je prva gospođa Grostet rekla, dakle, suradnja će biti jako brzo otvorena sa parlamentom. Čim saznamo datum, e, odmah ćemo vam to dostaviti. I ono što je gospođa Kapezon rekla je jako zanimljivo, naime, kako razvijamo istraživački model. I važno je reći da već od 2000 2020. odnosno obzor 2020. financira e, ove projekte. Imamo dosta razvijenu mrežu pedijatrijskih istraživanja. To je mreža koja ima za cilj da se povežu istraživački radovi, istraživanja i klinički e, testovi, jer kao što znate nije dovoljno pronaći istraži, naći rješenja na istraživačkoj razini, već moramo i obučiti ljude, što je često dosta zahtjevno iz raznih razloga. Doktor je spomenuo je pitanje, odnosno tražio je da pružimo primjere u izmjenama koje su stvorene e, terapijom i mi ćemo pružiti barem neke prijedloge, jer kao što znamo, najbolji učitelj jest, ponavljanje je dakle najbolji način da se nešto nauči i mi ćemo pripremiti tako nešto u suradnji s kolegama iz zemlje. I vi ste postavili pravo pitanje, da li ima dovoljno inicijative da se potakne industriju, da se uključi ovaj proces. Ne smijemo zaboraviti da mimo pedijatrijskih eh, lijekova i lijekova e, za rijetke bolesti imamo i sustav Prime koji se tiče sektora industrije koji nudi nove proizvode i to za cilj ima ocjenu odnosno evaluaciju lijekova Glede onoga što je rečeno o istraživanju rijetkih bolesti, evo pri par tjedana komisija je objavila novi poziv za sudjelovanje u istraživanju na rijetkim bolestima, što za cilj ima da se e, udruže resursi država članica Europske unije i da se europska mreža uključi u taj rad, tako da se nadamo da će rezultati ovog poziva biti vidljivi kroz narednih par mjeseci da se dakle udruže sredstva i osnaži to djelovanje. Što se tiče mišljenja gospođe Dali, dakle, o tome kako istraživački rad može pojačati uredbu, Evo, to je upravo ono ključno pitanje kako s jedne strane možemo se postarati da ćemo imati dovoljno istraživanja, ali isto tako tu su i ekipe, mreže, infrastrukture koje trebamo uključiti u taj rad. I za kraj pitanje gospodina Kaputa o e, lijekovima za djecu i za rijetke bolesti. Evo, to je jedno od ključnih pitanja koje želimo uključiti u, u našu evaluaciju, jer jako je važno vidjeti kako kombinacija ova dva elementa, dvije uredbe može pomoći ili ne kako bismo ostvarili ciljeve, a to je povećati pristup pacijentima koji imaju posebne potrebe e, lijekovima. Dakle, zato smo odlučili ovo spojiti i nadamo se da ćemo do 2019. kao što je to trenutna procjena ponovno doći i imati kompletirano izvješće o ovom eh, važnom zakonodavnom tekstu. Dakle, želim vam zahvaliti na ovoj jako, jako zanimljivoj raspravi. Kao što rekao, sada je vrijeme da se bacimo na posao i nastojat ćemo dakle, u srednjem roku doći do rezultata i raditi u koristi pacijenata. Potrebno je dakle, da svi budu eh, uključeni u ovaj rada, naravno i Europski parlament. Hvala još jednom. Hvala vama, kolegi, hvala na sudjelovanju u raspravi. A sada imam, prelazimo na još jednu točku dnevnog reda. Dakle, pravila i opća načela u vezi s mehanizmom nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti komisije. Razmišljamo, dakle, nacrt mišljenja, a izvjestiteljica je gospođa Delaje. Izvolite, imate riječ. Hvala vam, predsjednice, dragi kolege. Vrijeme je sada da se očitujemo prijedlogu komisije koja mijenja e, pravila o e, načinu nadzora o mehanizmu nadzora država članica nad izvršenjem provedbenih ovlasti komisije cilje, dakle da se odgovori na e, problem e, nedostatnih e, odluka država članica glede jako osjetljivih problema koji su, koji poprimaju i političku prirodu. Želim podsjetiti na stav gospodina Junkera u govoru Vijeću Unije iz rujna 2016. Dakle, svi smo čuli i mislim da se slažemo s tim. da je povjerenik rekao da treba ukazati na problematičan stav država članica koje u brojnim slučajevima ne preuzimaju svoju odgovornost te nameću komisiji da to umjesto njih radi. Nažalost, e, od uspostave tog postupka uočili smo određene blokade tijekom donošenja odluka i izazvane krize ukazali su na E, slabost sustava, ali isto tako su neke rasprave koje su trebale biti čisto tehničke prirode postale političke rasprave. To je nešto što trebamo izbjeći u budućem radu. Mislim da prijedlozi koje je iznijela komisija idu u pravom smjeru i mogu omogućiti bolje preuzmanje odgovornosti i i preuzimanje odgovornosti država članica u njihovom e, postupku donošenja odluka. No, ipak moram reći da neke stvari moraju, mogu biti unaprijeđene, osobito kada je riječ o transparentnosti i to, e, na to želim doista staviti naglasak u ovom izvješću. Naime, ja sam doista uvjerena da glede osjetljivih pitanja, kao što su fiskalno pitanje, zdravlje, zašta okoliša, prehrambena pitanja, države članice ne samo da trebaju preuzeti svoju, uzeti svoju odgovornost, e, već to trebaju javno reći građanima i samo jačanjem te transparentnosti, ali i boljim sustavom informiranja o način donošenja odluka u europskoj razini možemo očuvati i održati povjerenje europskih e, europljana. Iz tog razloga predlažem e, objavljivanje e, glasanja ne samo na odborima, već i u glasanju na žalbenom odboru uz objašnjenje glasanja. Moramo imati i e, šire kampanje e, obavještavanja o postupku donošenja odluka i analizi rizika te raspodjelu uloga između znanstvenih, službenih tijela unutar Europske unije, zatim europskih agencija i institucija unije te država članica. To što ćemo objavljivati glasove, ali tražite država članica da ih obrazlože, omogućit će državama članicama koje su pristovale, ali i onima koje su željeli ostati suzdržane, da objasne svoje stajalište, jer po mom mišljenju postoji velika razlika između neiznošenja stajališta i su, odstajanja suzdržanosti, no e, takvi stavovi ne trebaju paralizirati sustava, to je nešto što se isuviše često dešava u zadnje vrijeme. Iz tog razloga e, podržavam pristup komisije ovome svemu. No, moramo paziti i biti oprezni u iznošenju predloga kako ne bismo u potpunosti unijeli neravnotežu u sustav e, koji, podsjećam vas, u velikoj većini slučajeva dobro funkcionira. I konačno, za potrebe poštivanja demokracije smatram da je važno da Europski parlament uvijek istodobno bude informiran o usvajanju odluka akata kada i europsko, kada i vijeće. Najljepša hvala, sada se obraćam izvjestiteljima u Sijeni. Prva koja je tražila riječ, gospođa je Kadenbach. Zahvaljujem zaista da u oba područja mogu se prikloniti onome što kaže kolegica Delehe. Jako je važno da ovo ističemo u posljednjih godina, prije svega kad je riječ o glifosatu i genetski modificiranim organizmima mi smo uvijek vidjeli pad situacije koje su događale i koje su naravno otežale donošenje konačnih odluka i mislim da dvije najvažnije točke su spomenute. S jedne strane to je transparentnost, a s druge strane je to tijekom samog postupka vidimo uvijek da u stručnim odborima se zastupaju drugačija mišljenja nego li što se iznose u javnosti. Isto tako, vidimo da ima dosta političkog taktiziranja, što ne omogućuje raspoznavanje kako države članice generalno stoje prema problematici i to je ujedno i e, dakle poteškoća sa pozivanjem ministara u žalbeni odbor. Mislim da se neće ništa promijeniti jer u stvarnosti to su službenici koji imaju svoje upute i možda će eventualno ministri na odboru ministra to potrtati i zbog toga moramo tu biti kritični. Ali mislim da u ukupnom procesu moramo uključiti i javnost kako bismo u pitanju drugom uključili parlament. Zbog toga ne mogu shvatiti zašto u ovom drugom krugu komisija vidi samo vijeće kao aktera. Mislim da je to zaista i kvalificirano mišljenje parlamenta koje treba uključiti u sve ovo. Do 18. siječnja imamo vremena, nadam se da ćemo još mi s naše strane doprinijeti. Mislim da je jako važno da se dogodi promjena situacije, jer e, u suštini stvari su bile dobre. Međutim, kada god je bilo poteškoće, tada su se stvari odugovlačile i mogu shvatiti komisiju da nisu htjeli imati e, na neki način preuzeti na sebe odgovornost. Hvala, gospodine Gerling. Najviše hvala, želim zahvaliti izvjestiteljici na njezinu radu, jer je jasno, je, doista jasno rekla kako doživljava ovu inicijativu i to su veliko poklapa s mojim stavom i stavom kluba zastupnika. Mislim da postoji jedna nejasnoća i iz terminologije vidim da je to opravdano kada se spominje ova druga razina, dakle žalbeni odbor i mislim da bi bilo dobro dakle da država članice nakon prvog žalbenog e, odbora da im se pruži mogućnost da izmjeni mišljenje, to bi dalo možda jedan dodatni dodatnu maržu da se ide u smjeru ostvarenja konsenzusa. No, posljedno pitanje, dakle, ako izmjena u sustavu glasanja, što je ključna tema ovdje, e, ako funkcionira, onda drugi žalbeni od, sasnog žalbenog, drugi sastanak žalbenog odbora nije nužan. Dakle, evo, imajući na umu to sve, mogu samo reći da se, e, da mi je drago što ćemo imati sastanak izvjestelja u Sjeni i možda ćemo moći predložiti neke nijanse koje će moći predložiti ovo. I da, uputno se slažem s tim da ne trebamo cijer čitav sustav, ovdje se radi samo o 2% i mi smo svi ovdje jako svjesni da mm, pospak komitologije ne funkcionira apsolutno za sve. No, kao što to izvjestiteljica rekla, u velikoj većini slučajeva i te kako funkcionira. Dakle, pozdravljam inicijativu o transparentnosti koja je od ključnog značaja i mislim da ćemo moći s ovim riješiti problem, možemo s tome nadati. Hvala, gospođa Ris. Hvala predsjednice. Kao što je to izvjestiteljica rekla, sjećam se to govora o stanju Unije. Predsjednik eh, Juncker se ljutio. Tada je bilo u tijeku saga glifozata i ljutio se na države članice koje se skrivaju jedne iza drugih, eh, koje odlučuju da ne odluče i da predaju vruć krumpir komisiji. I kao što to su rekle prethodne govornice, ja sa e, velikim zadovoljstvom pozdravljam e, prijedloge komisije i um, ovo što je predložila gospođa Delae sa dodatnim pragmatičnim e, prijedlozima i tu smo imali Dakle, evo što se tiče prehrambene sigurnosti dosije koji se vraćaju na naš odbor, e, glifosat je najpoznatije pitanje, imamo tu GMO, e, pesticide i tako dalje. Dakle, u biti više niti ne brojimo dosije u kojima države članice nisu preuzele svoju odgovornost. Dakle, evo, jasno mi je, dakle, što se tiče metode e, glasanja i obračuna, to je od ključnog značaja, to je ugalni kamen, no imamo i ovu inicijativu e, žalbenog postupka, dakle ukoliko nacionalni stručnjaci ne uspiju donijeti odluke, onda je na državama, odnosno na vladama da preuzmu odgovornost. Tu je isto tako i fleksibilnost koja predlaže e, izvjesteljica na političkoj razini je dosta e, mudra, dakle to je vrsta subsidijarnost da moramo ići na sam vrh ukoliko e, piramide ako se na nižim razinama e, riješe problemi, dakle možda nije nužno svaki put sastavljati 28 e, ministara i da objavljivanje glasova, da, transparentnost, to je jasna stvar ali uvijek podsjećamo na jasne stvari, dakle transparentnost i objavljivanje E, glasova i na, u žalbenom postupku. Dakle, građani imaju pravo znati zašto se zalažu i što brane njihove, e, zašto se zalažu njihove vlade i evo ga imamo čitav niz e, vlada koje se protive tome. I da, jednako sam skeptična kao gospođa Delae glede toga da ćemo moći natjerati vijeće da donese forma službenu odluku, teško mi možemo doći do takve odluke kad države članice nisu e, došle do nje. Dakle, dobro, tu je pitanje formulacije, e, eventualno kako bismo skratili rokove, a u svakom slučaju podržavam sve prijedloge koji su ovdje izneseni. Hvala. hvala, da li se još netko želi javiti za riječ? U tom slučaju gospođa Heke iz komisije ili netko drugi može uzeti riječ. Dobro, eh, hvala predsjednice, evo želim zahvaliti svim kolegama koji su se javili, evo vidim da su se samo žene javile za riječ, možda je to mm, zanimljiv znak. E, evo, htjela bih samo da saču, prvo da saču, saslušamo komisiju pa ćete onda dobiti riječ. Dakle, komisija najprima riječ, izvolite. Hvala predsjednice. Evo, ja ću biti kratak. E, čuo sam dosta podrške od najprije od izvjestiteljice, ali i od e, drugih e, zastupnika glede smjera i duha prijedloga komisije. Nama je također jako stalo do jasnih ciljeva tamo gdje ima problema, ne želimo dovoditi cjelokupni sustav kao takav e, u pitanje, ne, ne radi se o tome, to uopće nije naš cilj. Mi smo primijetili dakle i u amandmanima da ima velika podrška za jačanje transparentnosti, želim iskoristiti ovu prigodu i objasniti o čemu se radi. Naime, jedan od amandmana e, bio je o, ticao se simultanog info, istovremenog informiranja e, parlamenta i vijeća. Dakle, to je već pod e, uredbom kan, dakle, čim vijeće pošalje ur, čim komisija izradi jedan dokument, istovremeno to ide i u vijeće i u parlament. Dakle, tu su ako pravila, različita pravila većinama e, dobro funkcioniraju, onda se ne mora obraćati više vijeću. Vijeće se uključuje u drugom krugu postupka, što nije niti obavezno. Dakle, zašto je uopće vijeće uključeno u ovaj postupak? Tome tako zato što je vijeće mjesto gdje se sastaje države članice. A što se komitologije tiče, tu su države članice te koje kontroliraju komisiju, pa čak vijeće nije to koje kontrolira komisiju, dakle vijeće ne sudjeluje e, formalno u ovom drugom krugu postupka, ono je isključeno iz postupka, dakle ne sudjeluje u tome formalno pravno. Iz tog razloga vijeće ima određenu ulogu, ali ne u postupku komitologije. Eto, toliko od mene za sad. Najljepša vam hvala i naravno dalje smo na vašem raspolaganju. Hvala. Hvala sada gospođa Dela ima riječ. Hvala predsjednice. Ispričavam se još jednom što sam eh, prekinula komisiju. Dakle, da, evo, ja sam e, primila znanje komentare i prijedloge kolega koji idu u istom smjeru, što jasno stavlja na znanje da smo imali zajednički i uspješan rad. Mislim da je naša odgovornost u svakom slučaju nas, europskih zastupnika, taj da se pobrinemo da sve odluke koje će biti u buduće donesene, pa čak i one najproblematičnije, koje nas ponekad i su stavljaju na suprotne strane. Bilo bi dobro da sve to bude napravljeno na najtransparentniji mogući način i bilo, na taj način možemo pomiriti europljane sa Europom, jer taj nedostatak transparentnosti je ponekad takav da eh, ih udaljava od Europe. U svakom slučaju, naravno da sam na raspolaganju svim kolegama, a sada ću se odmah eh, eh, približiti, odnosno stupiti kontakt s izvjesnim sjeni kako bismo što napredovali na ovom izvješću. Hvala. Hvala vam najljepša. Dakle, imamo rok za amandmane koji je 18.1. a 27. veljače ćemo glasati na odboru eh, Envi. Ovim smo zaključili ovu točku dnevnog reda i eh, vidim da nam je još ostalo da vas izvjestimo o institucionalnim, eh, odnosno međuinstitucijskim pregovorima. Najprije što se tiče cf a 14.12. za vrijeme trećeg neslužbenog trijaloga o prijedlogu o cf u Parlament i vijeće su došli do političkog sporazuma koji pokriva sva otvorena pitanja. Što se tiče šumarstva, kompromis uključuje e, šumska područja kojim se upravlja i fleksibilnost koju je predložilo vijeće, a što se tiče referentnim e, razinama šuma, e, našao se kompromis o tome kako će se to utvrđivati, a referentni period će biti razdoblje od 2000 do 2009. godine i sve to će biti utvrđeno kroz delegirane akte. Ovaj paket uključuje i kompromis o močvarnim područjima, e, dakle računanje za ovaj sektor će postati e, obvezatno za razdoblje 2026. do 2030. godine, osim ako su zakonodavci ne odgode ovu obvezatnu mjeru za narednih pet godina. Što se tiče e, druge uredbe, održan je treći neslužbeni e, trijalog E, na tom e, trijalogu je potvrđen ishod tehničkih sastanaka i e, postignut je dogovor o više kompromisnih predloga, među ostalima i o nazivu uredbe koji će uključivati i močvarna područja u fleksibilnosti LUNU-CF, financiranje u okviru Unije, revidiranje i delegirane i provedbene akte o, rasprava se usredotočila na e, odredbe koje su povezane uz e, godišnje razine emisija, e, putanje, prilagodbe, rezerve, područje primjene, dugoročne putanje, fleksibilnost ETS-a i usklađenost usprkos e, konstruktivnom dijalogu i uloženim naporima sa strane oba su zakonodavca i komisije da se dođe do zajedničkog stajališta. Pregovori su ipak zastali i to na E, dva područja i na kraju možemo reći da su propali. E, Estonsko predsjedništvo je dalo novi predlog da se e, kao novi datum uzme 2009. godine kada će se smanjiti razina rezerve sa 115 na 105 milijuna tona i da se uključi i tekst koji predviđa da e, rizik od bilo kojeg e, mogućeg viška će biti uzet u obzir u revidiranju ove uredbe. Izvjestitelj se konzultirao sa izvjestiteljima u sjeni pisanim putem prije e, Božića i došlo je do većine za prihvaćanje ovog e, dogovora. Koreper bi to trebao sada odobriti 17.1. i u tom slučaju će se glasanje na sastanku odbora ENVI održati na našem sastanku koji je predviđen 24. i 25.1. Što se tiče e, paketa o otpadu, na šestom neslužbenom trialogu institucije su se dogovorile o konačnom, e, konačnim odredbama za cijeli paket, uključujući ciljeve i iznimke. Naročito je pronađen dogovor o pravno vezujućim ciljevima za ponovnu uporabu i recikliranje e, komunalnog otpada i otpada od ambalažnog otpada kao i e, za smanjenje otpada koje se odlaže na odlagališta. Postoje sada jasnije definicije i posebni načini izračuna. E, također e, je došlo do dogovora i e, o klauzulama i ciljevima za 2024. godinu za okvirnu direktivu o otpadu u koju je uključeno, uključen sada i otpad od hrane. Dakle, to bi bio ishod pregovora i ovim smo iscrpili naš današnji dnevni red. Želim vas podsjetiti da ćemo imati izvanredni sastanak 15.1. Eh, u Strasburu i naš redovni sastanak koji će se održati 24. i 25.1. u Briselu. Hvala vam najljepša.